Dobro jutro, uvažene dame i gospode. Gospodo, dobro došli na sastanak. Danas krećemo sa dvije točke dnevnog reda posvećene Bosni i Hercegovini. Najprije Dnevna točka 24. Kratko izvješće o izbornoj promatračkoj misiji u BiH od 7. listopada 2018. Za početak bih rekao da u okviru e, međunarodne misije Europski parlament je promatrao opće izbore u listopadu 2018. Izbori su izuzetno važni za budućnost te zemlje. A sada dajem riječ najuvaženijem e, kolegi, gospodinu e, Engelu, koji je bio na čelu misije. Izvolite. Hvala, Eduard. Hvala na komplimentu u samoj najavi. Neću sada duljiti. Vjerujem da ste svi pročitali ono što smo napisali u kratkom izvješću. BiH, kao što znamo, nije svojim ustrojem baš najjednostavnija zemlja na svijetu. Sada ću e, vas podsjetiti na ono što se dogodilo tijekom izbora 7. listopada 6 u 1. Dakle, tada se biralo tročlano predsjedništvo istovremeno i je dom zastupnika za Skupštinu BiH, a zatim i za Dom zastupnika za federaciju, za Nacionalnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske i izbori za e, kanton. Što znači da smo imali vrlo složene izbore koji su se održali 7. listopada. Mogao bih sada ući i u to kako su stvari tekle na terenu, ali ne ne bih mogao pokriti sve, a nije bilo niti moguće biti svuda. Naši nalazi podudaraju se s nalazima svih ostalih eh, misija na terenu, a bilo ih je zaista velik broj. NATO je izaslao eh, svoje predstavnike, Vijeće Europe svoje i tako dalje. Na kraju 7. listopada mogli smo zaključiti da su izbori prošli relativno u redu, a ja bih rekao da je logistički sve bilo korektno. Održan je velik broj sastanaka koje redovno održavamo. No, neke stvari nisu baš bile u potpunosti korektne. Ljudi iz različitih dijelova društva su nam rekli da se pokušavalo utjecati na glasače, da je taj utjecaj katkad uključivao i prijetnje. Recimo, automobil će vam biti siguran ako učinite pravu stvar ali to je nešto što se događa i u drugim dijelovima svijeta. Ipak ovdje govorimo o zemlji koja je zemlja kandidatkinja, želi postati dijelom EU-a i u idealnom svijetu ovakvih pojava tijekom izbora u njoj ne bi trebalo biti. Isto, e, rečeno nam je da je to bila najprljavija izborna kampanja u povijesti te zemlje. Jednako tako postalo je očigledno čak i nama samima a to je ujedno i vrlo tužno, da izgledi za budućnost većine političara e, nije e, bio vezan uz govor o budućnosti cijele BiH, već samo njihovog dijela i to je nešto čemu stalno svjedočimo u politici BiH. U Sarajevu i e, okolici, u Republici Srpskoj, u Kiceljaku i tako dalje. E, imali smo izaslanike, što je jedino i bilo e, moguće organizirati u tako maloj promatračkoj misiji. Trebalo je možda otići dalje u Republici Srpskoj. Na dan izbora naime odvijali su se veliki prosvjednici. Zabrinuti građani su prosjedovali zbog eh, nestanka i smrti dvaju muškaraca. A isto tako nije došlo do razrješavanja cijelog eh, slučaja, pa su ljudi širom zemlje izašli na ulice, bilo ih je na desetke tisuća i eh, zahtijevali državu koja se temelji na načelu poštivanja vladavine prava. Što se tiče prijevara i korupcije, čuli smo to da u drugim državama postoji mafija, a da u BiH postoji mafija koja ima državu. To je odraz osjećaja i dojma mnogobrojnih ljudi s kojima smo razgovarali tijekom izbora i prije i poslije njih. postojala su i e, određena e, problematična događanja sa uplitanjem u izbore i sa e, uplitanjem iz drugih zemalja. Međutim, u Sarajevu smo također čuli da da bosanskim e, u izborima pokušavaju upravljati iz e, Rusije. i to je nešto što ne želimo. Sve u svemu, izbori nisu bili bez ikakvih problema, ali ipak e, ih moramo smatrati, smatrati izborima koji su protekli u redu. Prije no što zaključim, moram reći sljedeće imali smo visoku razinu predstavnika promatrača s nacionalne razine koji su došli i promatrali izbore širom zemlje i to pod nazivom pod lupom. To je nešto što je meni osobno bilo zanimljivo. Razlog je taj što je stotine, pa čak i tisuće mladih pokazalo interes ne u kandidate, već u građane. E, građani su željeli uvid u izbore i osigurati korektnost provedbe izbora. E, dakle, to bi bilo sve o e, detaljima vezanim uz kratko izvješće. Puno hvala. A sada dajem riječ Toninu Piculi koji je vodio delegaciju. Iznenađeni ste? Niste tražili riječ? Niste u redu. Onda gospodin Preda. Hvala gospodine predsjedniče. Nekoliko riječi o ovim izborima. Prvo, Jako je važno da na licu mjesta imamo izaslanstvo Europskog e, parlamenta. Pratili smo izbore u drugim zemljama Zapadnog Balkana, Albanija, Makedonija, Kosovo i tako dalje. I onda je dobro to što smo Bosnu i Hercegovinu pridružili tom klubu, ako to tako mogu reći. Drugo, izbori e, u skladu sa svjedočenjima e, promatrača su bili u načelu korektni, a bez obzira što se izborni zakon nije promijenio kako bi e, isto tako riješio ustavne probleme koji su se pojavili u slučaju Ljubić. Što se tiče zaključaka e, promatrača, nisam bio iznenađen. S jedne strane smo imali polarizaciju rasprava, s druge strane podijeljenje po etničkoj e, osnovi. A predizborna kampanja je bila još duža nego obično. Možemo reći da je započela e, godinu i pol prije 7. listopada i vidjeli smo u razmjeni mišljenja, negativnu retoriku, buđenje strahova iz prošlosti i sve to je e, zapravo donijeli isti učinak, imamo iste stranke, iste strane i to je sve e, potvrdilo ono što smo već imali i prije. Imali smo naravno one koji su pobjedili, drugi su izgubili i to je rezultat isti. E, uvijek izbora. S druge strane imamo također i preporuke nakon e, što će završno izvješće misije biti predstavljeno. Tada ćemo te preporuke također e, e, napisati. Nakon naših misija, promatračkih izbornih misija, uvijek osmišljavamo takve, takve smjernice i mislim da trebamo na tome inzistirati. Tijekom e, mog sljedećeg posjeta Sarajevu početkom siječnja ja ću na to upozoriti. Hvala. Thank you very much, Puno hvala. Joze Radoš, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče mislim da je dobro, a izvješće pokazuju da su izbori u tehničkom smislu bili provedeni relativno kvalitetno. Ali ono što ostaje problem kod bosansko-hercegovačkih izbora je, su dva problema koja nisu uspjela biti riješena tijekom predizbornog razdoblja, a to je ponajprije izbor Gornjeg doma i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske to su gornji domovi koji su zamišljeni kao domovi koji bi trebali čuvati e, prava svih triju konstitutivnih naroda. zapravo se događa da i u jednom i u drugom domu predstavnike jednoga naroda zapravo bira drugi narod i oni zapravo izvršavaju njegovu političku volju, a ne štite interese naroda u ime koga su izabrani. To je nešto što je apsolutno loše, to stvara nepovjerenje u cijeli politički sustav. I drugo pitanje je pitanje izbora predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je zamišljeno također kao tročlano predsjedništvo koje treba predstavljati tri konstruktivna naroda Bosne i Hercegovine. A hrvatski član predsjedništva je izabran sa 1, 2 ili možda 3% glasova Hrvata, što naravno nikako ne može biti dobra poruka za predstavljanje hrvatskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će središnja izborna komisija nadoknaditi sve ove nedostatke u pogledu formiranja e, vlasti na razini i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. No središnja izborna komisija je zapravo tehničko tijelo i teško je očekivati da će ona imati snage i sposobnosti da nadoknadi sve ove nedostatke koji su propušteni biti učinjeni u vrijeme predizbora kada nije došlo do usklađivanja političkih aktera u pogledu promjene izbornog zakona. Mislim da su to dva pitanja na kojima bi u budućnosti itekako trebali raditi jer takvo stanje nelegitimnosti predstavništva triju konstitutivnih naroda, uključujući naravno i činjenicu da u izboru za predsjedništvo nije poštivana odluka Sejdić-Finci, doista stvara veliko nepovjerenje u pogledu funkcioniranja institucija, temeljnih institucija Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo. Thank you, Mr. Uh, Hvala, gospodine Radoš. A sada, gospođa Zovko. Hvala. Nastavit ću na engleskom jeziku, iako govorim najviše o Hrvatima, Bosni i Hercegovini i o tri konstitutivna naroda. Gospodin Engel je govorio o izborima u BiH. Ja mislim da bi ovaj dom uvijek trebao jasno izreći o čemu govori kada se govori o Bosni i Hercegovini. Imali smo gospodina Erdogana koji je provodio kampanju godinu dana prije izbora. Treba naglasiti da je Turska igrala najveću ulogu u odabiru drugog e, predstavnika koji je predstavnik Hrvata u predsjedništvu. Obitelji su dobile upute o tome da trebaju dati glas drugom članu e, predsjedništva federacije. Dakle, hrvatskog predstavnika, predstavnika Hrvata se odabralo s glasovima većinom muslimana i Rusija se približava granicama. Mi ovdje e, razgovaramo o izborima, ali to nije obična zemlja. Mi smo nedavno obilježili godišnjicu Dejtonskog sporazuma. Vidjet ćemo tek i to u bliskoj budućnosti što će se dogoditi sa BiH. Mislim da trebamo ozbiljno razmisliti o svim tim različitim utjecajima koji tamo utječu na situaciju. Ja sam razočarana time što moji kolege i kolegice odavde nisu bili uključeni. To samo pokazuje koliko im je malo stalo do sigurnosti na jugoistočnoj granici. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Možda netko iz delegacije? Možda izvjestitelji u sjeni? Čini se da se nitko ne javlja. Želite li kratko sada napraviti sažetak? Dobro. Samo kratko. Ja nisam davao političku ocjenu situacije u prvom dijelu izlaganja, ali sada želim reći dvije stvari. Najprije nešto o Komšiću i izborima. Stvar je ovakva. To je bilo moguće, to je pravno bilo moguće. Dogodilo se to što se dogodilo, ali to jest bilo moguće. institucionalni ustroj, a i pravni ustroj države Bosne i Hercegovine danas nije više onakav kakav bi trebao biti, a da omogući autonomno i suvremeno funkcioniranje. E, govorimo o Daytonu i čini se da ćemo kasnije morati napraviti nekakav post-Daytonovski institucionalni ustroj. Ne znam e, hoće li e, potpora i podrška EU-a biti dobrodošla u tom smislu, ali mi Ovdje ne govorimo samo o izboru jednog predstavnika u predsjedništvu, mi govorimo i o općem zadovoljstvu građana sa svojim institucijama čini se da to nije na najboljoj razini. A sada ću se nadovezati na ono što je rekla kolegica. A naravno da je potpuno normalno da kada se odvijaju izbori u Bavarskoj dolazi netko iz Austrije. Mislim, ja se ne brinem oko toga. Ja se ne brinem oko toga da Andrej Plenković ode u Bosnu i Hercegovinu. Ono što mene stvarno brine je činjenica da do sada smo imali e, i e, Turke i Vahabije i e, Saudice koji dolaze u Bosnu i još uvijek imamo posebnu logiku razmišljanja u Republici Srpskoj, a koja nema baš puno veze sa funkcioniranjem Bosne i Hercegovine u cjelini. Zato sam ja u zaključku na preskonferenciji u Sarajevu rekao, svi trebaju biti svjesni toga da EU, ako ikada BiH uđe u EU, mora imati jednog predstavnika, ne jednog, dva, dva i pol, nego jednog a svi oni koji se brinu oko toga svega moraju raditi na tome da imamo jedinstvenog jednog sugovornika. Što se tiče predsjedništva i predstavnika Republike Srpske, e, već sada čujemo najave. Mi ćemo i sve provoditi videokonferencijom, nećemo se s nikim nalaziti uživo u predsjedništvu i tako dalje. To se na kraju nije dogodilo, ali ipak ono što želim reći je sljedeće. To je naša jugoistočna granica i to je ono što mene izrazito brine. Mi stalno radimo probleme, govorimo o Kosovu i Albaniji, a onda se ne brinemo baš toliko kada je riječ o Bosni i Hercegovini. A opet imamo sjedišta Vahabija koji nam se nalazi, koji nam se nalazi e, tako blizu granici. Na to ne bismo trebali biti ponosni. I Bosna i Hercegovina treba potporu i veću razinu uključenosti EU-a. Puno hvala na kratkom izvješću. Kao što vidimo, mnogi, mnogo je pitanja još otvoreno. Treba će o tome razgovarati. Krećemo na sljedeći, sljedeću točku dnevnog reda. Izvješće o izvješću komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. To je druga rasprava o ovom izvješću. Ja e, bih sada dao riječ izvjestitelju koji će govoriti o ključnim amandmanima koji su usuglašeni. Gospodin Preda, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Rekli ste da je ovo druga rasprava. Počeli smo krajem kolovoza raspravljati o ovom novom izvješću. Nakon toga smo imali cijeli niz e, različitih e, razvoja situacija. Imali smo također i amandmane i ja ću to sve pokušati uzeti u obzir. Najvažnije od svega je e, to što su se održali izbori. Imali smo isto tako i neke pozitivne razvoje događaja od kraja kolovoza usvajanje, znači strateškog e, dokumenta o energetici, te isto tako dokument vezan uz e, zakon o kaznenom postupku i to je bilo prije, neposredno prije, e, prije izbora. Imali smo i neke amandmane koje nisam sad mogao analizirati u detalje jer smo imali dosta duge rokove za E, prijevode, ali isto tako sam dodao jedan stavak o vanjskim utjecajima u e, BiH. Govori se o tome da e, taj utjecaj se može slabiti prije svega jačim angažmanom Europske unije. To će omogućiti toj zemlji da krene brže prema Europi. Isto tako smo dobila, dobili smo 190 amandmana o izvješću, to je otprilike prosjek mogu reći. U tom smislu ništa sad tu nema izvanredno ni ekscesivno. Imamo isto tako i e, kompromisne amandmane koji pokripaju 124 amandmana od 190. Ja sam isto tako pokušao biti koliko je kod moguće inkluzivniji i pokušao sam također i ostati koherentan e, jer ako bud smo previše inkluzivni onda na kraju nitko ništa ne razumije jer ćemo onda imati stavke od dvije stranice. Evo ja sam se zbilja potrudio, mi smo organizirali sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni u Strasburu i u ovom trenutku finaliziramo kompromise. Želim zahvaliti kolegama, izvjestiteljima u Sjeni na obavljenom radu, te također gospodinu Toninu Piculi koji e, nam se pridružio kao e, voditelj e, izaslanstva koji radi na e, pitanjima BiH i Kosova. Neću sad 27 kompromisa predstavljati u detalje, reći ću nekoliko ključnih elemenata. E, I želio bih e, na početku reći da smo imali važne amandmane i pokazan interes za prava i temeljne slobode, za pitanja diskriminacije, slobode medija, borba protiv korupcije, terorizam, ekstremizam i isto tako neovisnost pravosuđa kao i prethodnih godina. Te točke E, su ponovno na dnevnom redu i to se sve nalazi u kompromisa. Imali smo isto tako važna pitanja, kazneni promog, kazneni e, ratnih e, zločina, migracije, rješavanje sporova. Migracije su ove godine zbilja vruća tema, više nego prethodnih godina. Imali smo također i pitanje zaštite okoliša E, vratimo se na glavne poruke kompromisa, kompromisnih amandmana. Nadamo se da će e, e, BiH poslati dodatne odgovore na pitanja komisije. U tom smislu ćemo moći osmisliti mišljenje o zahtjevu za članstvo EU. To je u, tom, u ovom trenutku u pripremi. Kasnimo u odnosu na angažmane E, koje smo čuli u Sarajevu obećane nam je da ćemo vrlo brzo dobiti odgovore 10. rujna i sve se to odgađa stalno. Sada nam je rečeno da će e, tri članova predsjedništva doći u Brisel sa odgovorima. Evo, vidjet ćemo hoće li tomu biti tako ili nego. A Isto tako u kompromisima pozivamo da se ponađe, e, pronađe isto tako kompromisno rješenje za e, rješavanje ovih gorućih pitanja oko izbora i isto tako da se riješi to pitanje blokiranja Ustava od strane vlasti u ovom složenom e, kontekstu ove zemlje. To sve zahtjeva vremena. Tročlano predsjedništvo BiH je ustanovljeno jučer i koliko sam shvatio bivši hrvatski član predsjedništva je posjetio Hrvatsku, Dodik je slavio sa kineskim e, i ruskim veleposlanicima i to onda nam daje sad nekakvu sliku o orijentacijama. No, dobili smo isto tako i informacije, skupštine, E, i predstavnika Republike Srpske e, prije tri dana, no ono što je važno i ključno je da vlasti na svim razinama budu oformljene i to u interesu građana. Ja nisam izgubio e, nadu da će se vlada oformiti i prije kraja ove godine. Što se tiče doma zastupničkog e, doma. E, nadamo se da ćemo pronaći znači, to rješenje. U e, slučaju Ljubičić imamo predstavnike, imamo problema u sustavu predstavljanja u zemlji, a Isto tako imamo i probleme u provođenju presude Europskog suda za ljudska prava se Sejdić Finci. U početku pisanja izvješća, bez obzira što smo preuzeli taj e, pristup od 2014. godine, uveli smo i neke druge stvari, ali sve mi uvijek smo tražili primjenu onoga što stoji u presudi Sage Finci i isto tako smo tražili provedbu reformi i osmišljavanje reformi, naravno to mora biti dio kompromisa. Od toga nikad nismo skretali, a tu se postavlja još jednom pitanje potrebnih ustavnih i upravnih reforma. To se mora dogoditi što prije. Što se tiče e, mišljenje komisije o kandidaturi, o članstvu BiH za EU, treba dodati isto tako i smjernice što se tiče e, usklađenosti pravosudnog sustava e, i pravnog sustava zemlje e, sa e, E, znači e, zakonodavstvom EU-a. Evo, e, to je kratko izvješće. Ja sam govorio osam minuta, mislim da je to sve bilo u okviru onoga što sam dobio kao vrijeme. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih se naravno najprije zahvalio kolegi Kristijanu Danu Predi na suradnji na tradicionalno zahtjevnom radu na ovoj rezoluciji. E, između dva razmatranja nacrta ovogodišnje rezolucije o izvještaju o Bosni i Hercegovini, kao što znamo, održani su opći izbori u toj zemlji. Premda je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine trebalo izmijeniti izborni zakon prije izbora, to se nije dogodilo. Tako je Bosna i Hercegovina u postizbornom periodu ostala suočena sa svim kroničnim deficitima svog uređenja. Spomenuta presuda zahtijeva podsjećam provedbu principa legitimne zastupljenosti konstitutivnih naroda predstavnicima koje demokratski biraju oni, a ne netko drugi. Smatram da ovogodišnje izvješće kao i prethodna jer se situacija nažalost nije promijenila treba sadržavati odredbu koja ukazuje na temeljni uzrok većine problema u Bosni i Hercegovini, sve nefunkcionalniji dejtonski sustav. Njegova bi transformacija mogla Bosnu i Hercegovinu pretvoriti u učinkovitu i uključivu državu temeljenu na vladavini prava, na stvarnim načelima federalizma i subsidijarnosti, a koji bi jamčili jednakost i demokratsku zastupljenost kako kolektivitetima, tako i pojedincima o pravima pripadnika nekonstitutivnih naroda govori također neprovedena presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina tako ostaje država u kojoj se dosljedno ne provode presude ni međunarodnih ni domaćih sudova. Nadam se da će se vlasti iznad razine županije u Bosni i Hercegovini ipak formirati prije potvrđivanja nove Europske komisije nakon izbora za Europski parlament iduće godine. Predugi politički vakum u zemlji, što ne bi bilo prvi put, bi postojeće probleme samo zaoštrio. O tome govore i zaključci posljednjeg Vijeća za vanjske poslove. Inače, proteklu godinu u Bosni i Hercegovini nažalost nikako ne možemo ocijeniti razdobljem napretka. Što više u mnogim područjima zemlja evidentno stagnira. Nadam se da ćemo u novom sastavu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imati boljeg partnera i konačno krenuti s radom u okviru zajedničkog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Dosadašnja blokada njegovog rada drži Bosnu i Hercegovinu u poziciji jedine zemlje Zapadnog Balkana bez parlamentarne dimenzije suradnje s Europskom unijom. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ predsjedniku radne skupine za Zapadni Balkan, gospodinu Edvardu Kukanu. Dame i gospodo, Iza nas je još jedna izborna kampanja sa brojnim podjelama, no nadam se da će se ubrzati proces reforme i također da će se uskladiti prioriteti reforme sa europskim programom. Ovo izvješće obilježava razmatranja o najvažnijim pitanjima s kojima se suočava ova zemlja, naročito poboljšanje tržišne ekonomije, borbe protiv korupcije i također sloboda i neovisnost medija. Također se u izvješću spominju povrede obveza iz SSP-a zbog nemogućnosti zastupnika BiH da se dogovore oko provedbenih pravila. Nažalost, BiH još uvijek ne provodi odluke Europskog suda za ljudska prava iz predmeta Sejdić, Finci Zornić i e, Šahu. Također, to je još jedan simptom problema s kojima se ova zemlja konačno mora suočiti. Na kraju želim pohvaliti one pojedince koji nastoje nadvladati etničke ili vjerske podjele u BiH i one koji su aktivni u civilnom društvu. ću jedan primjer toga. Želim pohvaliti E, srednjoškolce iz Jajca koji su osvojili Međunarodnu humanitarnu nagradu za izuzetno hrabar i nadahnjujući rad. Nakon e, smrti Davida Dragičevića treba također, e, dakle treba to i taj događaj spomenuti, ja također moram pohvaliti one koji se bore za slobodu govora i protiv govora mržnje, protiv vjerske utemeljene netrpeljivosti i protiv korupcije i koluzije. Zbog toga ako Bosna i Hercegovina želi biti moderna građanska zemlja, dakle građanska zemlja, ona će morati razriješiti pitanje ovih etničkih podjela. Hvala gospodine Kukan. A sljedeći govornik je gospodin Papadakis. Hvala gospodine Kukan. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju koji je uvažio mnoge naše amandmane i koji je omogućio kompromise naročito u vezi sa socijalnom dimenzijom i to mora biti prioritet u e, svom radu Europske unije kada je riječ e, o zemlji kandidatu za članstvo. Zakonodavni okvir u Bosni i Hercegovini mora se prilagoditi uzimajući u vid interese sviju dionika i također mora omogućiti pozitivan učinak na svakodnevni život građana te zemlje. Dakle, treba osigurati otvaranje radnih mjesta, ali i zaštitu najranjivijih skupina društva. Zbog toga je izuzetno važno da se civilno društvo uključi u cjelokupan proces i da građani dobiju priliku vjerovati u bolju budućnost. Imamo neke manje izmjene u vezi sa kompromisnim amandmanima, odnosno amandmanima 10 i 23 i amandmanom 172, ali neću sada ulaziti u detalje jer vas ne želim time zamarati. Poslaću ih gospodinu Predi. Europski parlament mora kao takav e, snažno pokazati da ova zemlja ima europsku perspektivu i to će im svakako pomoći u političkom upravljanju zemljom. Svima se mora omogućiti bavljenje njihovim interesima i upražnjavanje vjerskih uvjerenja. Također, institucionalni okvir mora biti u skladu sa europskom pravnom stečevinom. Dakle, trebaju se dogoditi izmjene dopune Ustava kako bi se to ostvarilo. Mi moramo sudjelovati u stvaranju drugčijeg mentaliteta i drugčije političke kulture koja će omogućiti međusobno razumijevanje. Uz gospodarske reforme Bosna i Hercegovina moći će se približiti europskim načelima iz područja socijalnih prava i moći će se izboriti sa određenim stereotipima koje postoje u zajednici. Na kraju moram reći da je uloga Europskog parlamenta još i važnija u ovom trenutku i dugujemo Bosni i Hercegovini da nastavimo na našem radu. Hvala. E, gospodin Radoš ima riječ. Ja bih htio zahvaliti gospodinu Predi na eh, dobroj suradnji i eh, cjelovitom izvješću, makar to ni ovoga puta nije bilo eh, jednostavno. Ja bih htio malo više govoriti o ustavnom pitanju. Mi u nekoliko navrata u ovoj rezoluciji pozivamo na ustavne promjene, ali to nije prvi puta. I zapravo nekih drugih mehanizama osim poziva na ustavne promjene radi funkcionalnosti Bosne i Hercegovine mi zapravo nemamo kako bi doista utjecali da se te ustavne promjene u Bosni i Hercegovini dogode, uključujući naravno onda i moguću promjenu Dejtonskog sporazuma što je pak još teže političko pitanje. Govorimo o neprovođenju odluka Ustavnog suda u slučaju Sejdić-Finci i ova ostala dva slučaja koja se tiču izbora e, nekonstitutivnih naroda e, u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić, jednako tako spominjemo odluku Ustavnog suda u pogledu prava građana da sudjeluju u izbornom procesu u Mostaru. Ali osim ove tri odluke koje spominjemo, postoji desetak, više desetaka drugih odluka ustavnih sudova Bosne i Hercegovine koji se ne provode. Bosna i Hercegovina ima četiri paralelna pravosudna sustava koji ne samo da nisu međusobno usklađeni, nego su često puta i kontradiktorni i uz klasične slabosti koje zemlja u toj u toj razini razvoja ima sa pravosudnim sustavom, njegovom kvalitetom i njegovom nezavisnošću, ovdje imamo i dodatni problem, dakle, neusklađenosti, odnosno kontradiktornosti četiri pravosudna sustava i mislim da bi na tome u budućnosti trebali raditi, jer to zapravo cijelo funkcioniranje države čini nelegalnim, stvara nepovjerenje građana u institucije države, i jednako tako budući da se radi o nacionalnoj komponenti stvara i međuetničko, međunacionalno nepovjerenje u Bosni i Hercegovini i mislim da ukoliko nemamo snažne instrumente za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, pogotovo ne za promjenu Dejtonskog sporazuma, mislim da bi se u idućem razdoblju trebali snažno koncentrirati na usklađivanje pravosudnog sustava Bosne i Hercegovine i pokušaj dovođenja u usklađenost četiri pravosudna sustava kako bi se povjerenje u institucije države temeljem e, rada i primjene odluka najviših pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine, odnosno njenih sastavnih dijelova mogle provoditi i tako povećati povjerenje građana u funkcioniranje cijele države. Hvala lijepo. Hvala gospodin Belder. Hvala. Nažalost imamo uh, loš zvuk i da je imamo povrat zvuka u mikrofon. Ja sam bio izvjestitelj u Sijeni i slušajući ovu današnju raspravu, prisjećam se 90. godina, tada sam bio novinar i svjedočio sam ovim eh, strašnim razaranjima koja su odnijela također mnoge žrtve. Prisjećam se svih tih događaja i sjećam se da je jedan eh, moj poznanik rekao da odbija se svesti samo na svoju etničku pripadnost kao Hrvata. Dakle, to je europsko razmišljanje, europski mentalitet i toga se trebamo prisjetiti razmišljajući o budućnosti Bosne i Hercegovine. Hvala riječima gospođa Željana Zovko. Hvala gospodine predsjedavajući. I hvala vam na lijepim željama koje se izrazili za budućnost BiH. Ja sam bila veleposlanica BiH dugi niz godina i ja želim također najbolje toj zemlji, a i na ovoj funkciji želim e, najbolje toj zemlji koja traži svoj duh i dušu. Moj eh, premijer eh, je nedavno na Europskom vijeću razgovarao o pitanju Bosne i Hercegovine i rekao je da je slomljen eh, duh Dajtonskog sporazuma i da trebamo iznaći rješenja za ovu nastajuću krizu. I o tome se razgovaralo također i prošloga ponedjeljka na sastanku Vijeća za vanjske poslove. Dakle, naš premijer Andrej Plenković, koji je također predsjedavao ovim sastancima, je dobro shvatio prirodu problema i uzroke. Možda mi zbog naših sebičnih želja i u interesu hrvatske zajednice želimo najbolje toj zemlji, tamo žive i 500 tisuća hrvatskih građana, a mi također želimo i očuvati mir i sigurnost na granicama s Bosnom i Hercegovinom. Ovaj dom je osvojio četiri rezolucije u kojima e, se nudi e, zlatna sredina između dve krajnosti separatizma i unitarizma. I trebamo tražiti tu zlatnu sredinu, taj srednji put. Svi smo to e, glas, potvrdili na plenarnoj i trebamo također izvršiti pritisak na Europsku komisiju da provede naše rezolucije jer inače ne znam što mi radimo ovdje. Da, nastojimo iznaći rješenje, ali moramo biti realni. Europska e, rješenja su federativne zemlje. Jedino europsko rješenje za BiH je srednji put, federalizacija i provedba naših rezolucija i primjena svih ustavnih odluka i poštovanje Dejtonskog sporazuma dok se on ne izmjeni. Hvala. Hvala. Vidim da se nitko više ne javlja za riječ, tako da dajem riječ gospođi Mateli, voditeljici odjela za BiH i Albaniju u glavnoj upravi NIR. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, prije svega nekoliko riječi hvale izvješću gospodina Predeto, znači odražava ono što je komisija objavila u travnju ove godine. Iz ovog izvješća je jasno iz našeg vlastitog izvješća da će se Bosna i Hercegovina suočiti sa cijelim nizom izazova na svom putu prema integraciju Europsku uniju. Komisija u svakom slučaju podržava i podržavat će e, zemlju u tom e, e, na tom putu i u tom smislu možemo pomoći u predstavljanju znači samog dosjeja za kandidaturu. Imamo u tom smislu i plan puta, plan rada, a ono što se tiče legalnih aspekata ustavnih i upravnih e, aspekata znači sustava u BiH moramo u svakom slučaju pronaći e, rješenja, a isto tako imamo isto tako i tu e, odluku za kandidaturu u pristupu EU ako su prilagodbe potrebne tog sustava kako bismo bili u skladu sa standardima i isto tako pravnom stečevinom, onda se to sve skupa mora. Institucionalni pravni okvir se mora prilagoditi. Iz naše perspektive je jako važno da se e, Ustav osmisli na najbolji mogući način kako bi se poduzele mjere koje su potrebne, potrebne. Sa političkim čelnicima smo to e, već e, i evocirali. Moramo također e, zatražiti i zatražit ćemo dodatne institucionalne i ustavne reforme. Komisija u svakom slučaju podržava državu u ovom procesu, želi pomoći Bosni i Hercegovini u u iznalaženu rješenja, e, posebno što se tiče ovog aspekta usklađivanja sa pravnom stečevinom EU-a. Mi se veselimo plodonosnom budućem radu sa svim e, europskim institucijama u ovom procesu. Naravno, Europski parlament će igrati jako važnu ulogu u cijelom ovom procesu i veselimo se zajedničkom radu na ovom dosjeu. Hvala. Hvala. Mislim da su svi koji su bili zainteresirani uzeli riječ, pa prema tome sada bih zamolio izvjestitelja da e, kaže nekoliko završnih riječi. Hvala svim kolegama na reakcijama kad govorimo kad govorimo o parlamentarnom odboru, onako kako je to rekao um, gospodin Picula i isto tako blokiranje oformljavanja uh, parlamentarne skupštine, moramo u svakom slučaju to riješiti. I na tome inzistiram. S druge strane, jako mi je drago, gospodine predsjedniče, što ste govorili o etničkim podjelama i takozvanim govorima mržnje? Nažalost, u nekim našim državama članicama to imamo, a posebno e, i u regiji, no za razliku od toga u Bosni i Hercegovini e, imamo isto tako i to sjećanje na rat i to stvara velike tenzije. Želio bih e, nešto reći vezano uz ono što je rekla e, gospođa Željana Zovko, vezano uz poruke koje mi šaljemo. Ona je spomenula isto tako i e, ono što je rekao naš prijatelj e, gospodin Plenković u vijeću, ali to su poruke koje šalje vijeće, prije svega uspostavljanje vlasti što je prije moguće, agenda reformi, isto tako promjena izbornog zakona. Za to sve je potrebno da se i e, bosanska strana s time složi. Mi E, nismo medijatori niti pregovaratelji. U ovom trenutku činimo druge stvari. Dakle, svima e, iskreno zahvaljujemo i nakon toga ćemo se e, naći kako bismo glasovali. Hvala. Ovo zaključuje ovu točku dnevnog reda vezanu uz Bosnu i Hercegovinu, a sad krećemo na sljedeće dvije točke. One se tiču um, Afganistana, imat ćemo zajedničku raspravu. Znači, prvo točka 26, porazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između eu i Islamske republike Afganistana. Sljedeća točka je sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između eu i Islamske republike Afganistan. Želio bih reći nekoliko stvari o tome. Afganistan Afganistan e, je izložen ratnim sukobima skoro četiri desetljeća. To budući ka, da imamo produbljenje veza i isto tako posvećenost razvoju e, Afganistana, EU je potpisao sporazum e, o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Islamske republike. On je znači e, potpisan u veljači 2017. E, godine stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine. Naš odbor je odlučio da će otvoriti dvije paralelne procedure. Prvo zakonodavna rezolucija vezano uz znači postupka, a s druge strane e, imamo isto tako i to mišljenje o odnosima u cjelini, Deve i Inta će dati i svoje mišljenje, a sada da želim dati riječ gospođi Fotiga, izgleda da ona nije prisutna. Ali naš kolega Đambacki je ovdje, on će govoriti u njezino ime. Izvolite. Dragi kolege, u ime kolegice Fotiga, koja je izvjestiteljica za ovo, znači mišljenje, ja ću govoriti u njezino ime, budući da ne može biti iz familijarnih razloga ovdje, ja ću predstaviti njezino mišljenje, već e, imamo petu godinu transformacija Afganistana. To se to je započelo već 2014. godine, a to je započelo povlačenjem mirovnih eh, međunarodnih snaga. Ali imamo i preostale izazove eh, u eh, društvu Afganistana, isto tako izazove vezane uz sigurnost. Sve je to veliki problem. Imamo slav gospodarski rast, veliki, velika stopa nezaposlenosti, isto tako veliki broj e, interno raseljenih osoba i izbjeglica zbog sukoba. Zemlja se je izložena velikim problemima. Ljudi se dnevno suočavaju sa terorističkim napadima. U svjetlu nadolaze čih e, parlamentarnih i predsjedničkih izbora vrlo je važno da se čelnici ujedine kako bi mogli voditi državu prema stabilnosti i sigurnosti. Ovo će biti, to će biti moguće samo ako se udruže e, napori na mikro lokalnoj i makro razini, znači na međunarodnoj razini, moram reći da što se tiče ovog sporazuma je izuzetno važno istaknuti snažnog e, partnera za Afganistan, a to je EU. Prvo, Afganistan isto mora osmisliti pravni okvir između EU-a i Afganistana kako bi se podržale proaktivne mjere za e, rješavanje problema terorizma. Moramo također e, podržati izgradnju kapaciteta sve politike na socijalnom i gospodarskom području. Izvješće govori o najozbiljnijim izazovima s kojima se Afganistan i njegovo stanovništvo suočavaju. Također imamo i cijeli niz preporuka i djelovanja u koje se mi možemo uključiti. Prvo podrška novoj politici vlade tamo, borba protiv e, proizvodnje i krijumčarenja drogom. UN. Isto tako možemo imati i edukaciju e, vojnih snaga, a također moramo imati i podršku mirovnom po procesu, uključujući lokalno stanovništvo. No, nažalost, cijeli niz otvorenih pitanja i dalje ovdje a ta pitanja moraju pronaći i odgovor. Nakon konferencije u Afganistanu 30. studenog jako je važno izmijeniti sve te točke i na kraju gospođa Fotiga se veseli suradnji sa svima izvjestiteljima u sjeni. Evo i e, također očekuje vaše prijedloge. Hvala. A sada otvaram e, raspravu. Arnaud Donjean, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče u francuskom prijevodu e, znači vojne snage ne educira UN nego NATO i to je ono što trebamo e, izmijeniti. Hvala. U ovom izvješću nemamo mnogo toga za promijeniti, ali moramo biti lucidni što se tiče situacije u Afganistanu, ona ni u kojem slučaju nije dobra i to moramo jasno naznačiti. Ne smijemo sad, se vrtiti oko tog pitanja. U pod odboru E, kojim prezida, e, predsjedava gospođa Fotiga. Imali smo isto tako jedan panel i u tom smislu smo imali objašnjenje da ako e, talibani izgledaju e, jaki, to je zato što jednostavno vlast je užasno slaba. No, ne smijemo sad tu e, loše održavati tu situaciju onakvim, onakvom kakva ona nije. E, situacija loša i to moramo podcrtati. A što se tiče ciljeva, Naravno da ćemo promovirati demokraciju, vladavinu pravo, borbu protiv korupcije, protiv siromaštva, zalagati se za gospodarski napredak i tako dalje. Sve je to super i od 2001. godine idemo s tim ciljevima, no sve je to daleko na horizontu moramo biti lucidni dajući svoju podršku, posebno što se tiče ostvarivanja ciljeva i moramo tu uvesti nekoliko uvjeta. Nisam siguran da naši afganistanski sugovornici su dovoljno voljni postići ove zajedničke ciljeve koje moramo imati na, u borbi protiv korupcije, borbi protiv krijumčarenja drogom i tako dalje. U istinu, e, izvješće jasno podcrtava, iako je to dosta suptilno eh, i ulogu susjednih eh, zemalja. Mogu reći da je to pravi eufemizam eh, kad se kaže da susjedne države ne uvijek ne dijele taj cilj stabilnog i naprednog Afganistana. Neke susjedne države poduzimaju i aktivno i zapravo sudjeluju aktivno u destabilizaciji Afganistana. To moramo također reći. A što se tiče ovog dijela mirovinskog e, aktualnog e, procesa mogu reći da je on jako osjetljiv. Što to sve skupa znači? Prvo, nisam siguran da je relevantno da se sve uvijek stavi u istu vreću između terorističkih skupina i Talibana. E, talibani su prepoznati kao sugovornici u okviru mirovinskog postupka, to su pobunjenici, a oni nisu isto što i terorističke skupine koje nisu uključene u mirovinski postupak i njih se ne poziva na e, stol za pregovore. Ne možemo sve te e, razne skupine stavljati u istu vreću. A drugo, moramo imati i angažman vanjskih e, snaga koji bi onda popratio mirovinski proces. Ne znam da li e, to može biti iskod pregovora. To zadržavanje vanjskih snaga ta formulacija mora biti mnogo suptilnija i to je osjetljivo e, pitanje jer evo situacija je loša. Thank you very much for SND. Hvala. A sada gospodin Piculo ime SND-a izvolite. Hvala. Ja ću govoriti u ime kolege Frunzulica i u ime e, znači povjerenika u Sjeni e, za SND. Ja želim e, podržati gospođu Fotigu koja je obavila važan posao. Važno je ojačati gospodarsku i političku suradnju, posebno što se različitih tema migracija, zdravlje, e, ruralni razvoj, školovanje i razvoj tehnologija, te isto tako djelovanje borbe protiv korupcije, pranja novca, terorističkih e, djelovanja i isto tako krijumčarenja droge. E, možemo reći da ima otprilike 10 milijuna ljudi koji nemaju pristup e, osnovnim zdravstvenim službama i moramo snažno podržati afganistanu vladu kako bi osmislio temeljni sustav zdravstva moramo posebno usmjeriti akcije na žene, djevojke i djecu, a također i ojačati e, mogućnost e, liječenja što se tiče mentalnih problema. Od 2014. godine imali smo smanjenje e, međunarodnih snaga, imali smo također i pogoršanje sigurnosne e, situacije u Afganistanu. Što se tiče nacrta izvješća, to je dobar temelj za budući rada. Ima nekoliko točaka e, koje moramo sadržajno doraditi, posebno što se tiče zahtjeva za jasne, jasnije ocrtavanje negativnog utjecaja susjednih država. Moramo u tom smislu dati i uvjete talibanima što se tiče sudjelovanja u mirovnom procesu. Moramo se bolje istovremeno boriti protiv krijumčarenja i proizvodnje droga. Hvala. Zahvaljujemo na radu na ovom izvješću i veselimo se budućem plodnom radu. Hvala. Puno hvala. Gospodin Petras Astrovičius za Alde. Hvala. Čestitam e, kolegici Ani na izradi ovog izvješća. Ovo je izvješće kvalitetna podloga za ostale amandmane i razgovore. Mislim da Sporazum o partnerstvu kao obvezujući okvir predstavlja važan instrument za buduće odnose EU i Afganistana. I to je nešto što je odraženo na kvalitetan način u izvješću. Drago mi je vidjeti i da se u izvješću odgovara zaključcima vijeća od 19. Eh, studenog eh, ove godine. Jednako tako, slažem se sa primjedbama kolege koji je govorio o mirovnom procesu i stanju održive, e, održivog e, političkog života u Afganistanu. Mislim da je mir jedino pravo rješenje za dugotrajno održivu situaciju u Afganistanu. Moramo se uključiti i pritom biti svjesni toga da mirovni sporazum u Afganistanu neće biti lako dostići. Mislim da tekst izvješća treba doraditi s određenim amandmanima. Kao prvo, mislim da trebamo staviti veći naglasak na sigurnost i razvoj kao međusobno povezane elemente, te na preduvjete e, za razvoj zemlje vezane uz demokraciju, vladavinu prava, razvoj e, ruralnih e, dijelova zemlje i sl. Kao drugo, regionalna dimenzija je također važna. Predložio bih i nekoliko amandmana o regionalnoj interkonektivnosti. Naime, zemlje Srednje Azije su se uključile u veliki projekt izgradnje ogromne infrastrukture koja će ih povezati. Mislim da je to važan element koji treba spomenuti u tekstu. Kada je riječ o fondovima EU-a, ja sam siguran eh, da se treba založiti za veću razinu transparentnosti u pogledu toga koliko sredstava EU posvećuje Afganistanu. EU je najveći donator sa kojih 200 milijuna eura godišnje koji dolaze samo iz fondova EU-a i ne ubrajaju u to i pojedinačne doprinose država članica. Predložio bih i širu evaluaciju posljednjih općih e, izbora od listopada. Rezultati još uvijek nisu poznati, objavljeni ili pravno obvezujući, ali mi bismo se time trebali službeno baviti. Postoje i mogući amandmani koje bih predložio, a tiču se osude nasilja Talibana, nasilja nad ženama i ostalih problema o kojima su mnogi govorili u proteklih nekoliko godina, te o prirodnim resursima u Afganistanu koje treba crpiti na ekološki i transparentan način. Veselim se suradnji sa izvjestiteljicom, ta je suradnja i u prošlosti bila odlična i preporučam se za buduću suradnju. Hvala. Hvala vama, gospođo Valero, u ime zelenih. Hvala. Ja bih eh, govorila o onome čega nema u izvješću gospođe Fotige. Svi smo upoznati sa ovom katastrofalnom situacijom u Afganistanu koja se nimalo nije poboljšala. Ono što nije rečeno u izvješću, iako je je spomenuto u dokumentu Joint Way Forward je upravo pitanje migracija. Dakle, želim staviti naglasak na pitanje migranata iz Afganistana koji dolaze k nama i u mnoge druge susjedne zemlje. Naime, u ovom slučaju naša vanjska politika nažalost ne čini ništa. Iako je to zapravo važan sastavni dio naše imigracije. Afganistanski ministar za migracije pojavio se na švedskoj televiziji i zatražio da se mladi Afganistanci ne vraćaju u nesigurnu zemlju. Švedska je jedna od zemalja koja je vratila više mladih u Afganistan e, od drugih zemalja. 53 djece je nedavno iz Švedske, Njemačke i Norveške vraćeno u Afganistan. U tim e, slučajevima možemo reći da su ta djeca izložena pokušajima vrbovanja Talibana i drugih kriminalnih organizacija u toj zemlji. Mi nastojimo tome se suprotstaviti i ulažemo žalbe. No, Afganistan mora također prihvatiti i izbjeglice koje pristižu iz drugih zemalja u regiji, e, riječ je navodno 800 tisuća osoba. I u mnogim slučajevima Afganistan ne može e, prihvatiti sve one koji se vraćaju jer dolazi do velikih valova takvih povratnika koji onda ne mogu naći prihvat u Afganistanu. Dakle, moramo nešto učiniti. E, ako vraćamo već Afganistance, pokušajmo im pomoći i pomozimo Afganistanu da ih prihvati. Zatim e, dolazi do e, sukoba između različitih etničkih skupina koje obitavaju Afganistanu. I o tome moramo razgovarati. Dakle, ne možemo smatrati Afganistan e, cjelovitom zemljom e, koja je prisutna kao takva na međunarodnom planu, nego zapravo dolazi do unutarnjih sukoba između etničkih skupina koje su skupine koje se kreću unutar zemlje. Dakle, recimo imamo šite koji su unutar zemlje također žrtve nasilja. U radu s Afganistanom e, moramo e, spriječiti također e, i takvih muslimanskih vjerskih skupina iz zemlje. Dakle, moramo pružiti ne samo vojnu pomoć, nego i pomoć civilnom društvu kako bi se izmijenio status quo u Afganistanu, a taj je da ili e, te osobe su izložene vrbovanju Talibana i sličnih ili bježe iz zemlje. Ja ću uložiti amandmane upravo u tom smislu kako bi se uvrsilo i ove aspekte u izvješće, kao što sam upravo i obrazložila. Hvala. Puno hvala. Gospođa Lusing Gue. Puno hvala. Zaista mi je drago što govorimo o jačanju uloge žena i o provedbi ciljeva održivog razvoja UN-a i suradnji na području istih. No, Jasno je da ciljevi neće nužno biti postignuti preko noći. Pitanje koje treba riješiti je hoće li nas poduzete mjere dovesti bliže postizanju ciljeva. Treba razmisliti o ulozi privatnog sektora i javnog sektora. Članak 18 bavi se izravnim ulaganjima i povećanjem ulaganja te vrlo važnom ulogom privatnih poduzeća. To je nešto što je objašnjeno i u članku 37 koji se bavi prirodnim resursima, rudarstvom i prilikama za izravna strana ulaganja te za postavljanje uvjeta kojima bi se srušile prepreke koje stoje na putu trgovini. To bi sve bile mjere kroz koje smo mogli prikupiti iskustva. Surađivali smo i s drugim zemljama, međutim, naše iskustvo nije baš uvijek pozitivno. Ovakve vrste ulaganja ne idu baš na ruku lokalnom stanovništvu, čak im i štete. Zato bi nam draži bili drugačiji programi ulaganja s naglaskom na to da se prirodni resursi troše tako e, da pomažu lokalnoj populaciji u Afganistanu. Kroz 17 godina različitih intervencija sada bismo trebali priznati da je situacija stravična, da je stanje na terenu strašno imam osjećaj da snage NATO-a nisu doprinos rješenju, već dio problema. Ne jamče nužno niti sigurnost, niti mir. Glede onoga što je govorila e, zastupnica Volera, ja moram reći da se potpuno s njom slažem kada je riječ o 28. članku i o sporazumu o suradnji u pogledu migracija. Što sada još reći? Sve je to povezano kao preduvjet za dobivanje razvojne pomoći. Gospodin, e, gospođa Valera je već o tome govorila. Mislim da nije u redu to da ljude, migrante, možemo vraćati u tu zemlju i mislim da se ne bi trebalo uvjetovati dobivanje razvojne pomoći sa pitanjima migracije. Apsolutno odbijamo takvu vrstu pristupa i mislimo da ne bismo trebali povezivati migracije sa razvojnom pomoći. Tome se snažno protivimo i predložit ćemo određene amandmane kako bi smo to i izrazili. Hvala. Hvala vama. A sada gospođa Aljumari. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim Ana Fotiga zbilja zaslužuje pohvalu za svoj rad, no nekoliko primjedbi. Moramo isto tako podcrtati sudjelovanje na izborima. Iako to nije savršeno, moramo reći da u Afganistanu morate biti hrabri da budete kandidat na izborima i da je uopće idete glasati. To e, moramo podcrtati da je afganistansko stanovništvo hrabro. Drugo, u odnosu na ono što je rekao Arnaud Danjean i što je jako dobro dokumentirano i prikladno, ja bih također istaknula cijeli niz problema. Jedan o kojem e, malo govorimo je znači velika etnička raznolikost i tu imamo i te sukobe između etničkih skupina. To je e, problem e, i za samu vladu jer u određenim regijima vlast nema nikakav utjecaj s druge strane, prioritet je isto tako i borba protiv droga. To je ključni element financijske ravnoteže Afganistana. Moramo biti e, svjesni toga, ali ne smijemo se samo deklarativno djelovati, nego moramo konkretno djelovati na terenu. U selima novac koji omogućava ako ništa drugo, neki minimum dostojanstvenog života je novac koji dolazi od droga. Ako nećete riješiti taj problem droga, onda nećete riješiti na problem e, korupcija. Korupcija je ključni element e, razumijevanja onoga što se događa u Afganistanu, posebno i e, na razini vlasti. Mi kao Europska unija. Moramo djelovati, ali to mora biti nadzirano e, vidjeti e, kako ta sredstva točno se upotrebljavaju na terenu. A druge strane, djelovanje mora biti u skladu sa e, onim što je potrebno lokalnim, e, lokalnom stanovništvu. Već godinama imamo ulaganje u velike infrastrukture na nacionalnoj razini i tako dalje, ali kad idete na teren u sela, što vam kažu ljudi, što vam kažu posebno žene. Da, i dalje moramo 10 km pješačiti kako bismo išli po vodu ujutro, to je veliki problem. Postoje centri E, zdravlja, ali tamo žene ne mogu doći, ali isto tako ni, na primjer, predstavnici Med saint Dumont ne idu jer je situacija vrlo e, nestabilna i osjetljiva. Moramo e, prije svega se odmaći od ovih deklarativnih izjava i djelovati na terenu. Možemo reći da sve manje i manje država imaju spremnost poslati snage na teren. Te e, snage često se doživljavaju kao okupacijske snage. A Eh, edukacija eh, vojnih snaga Afganistana ne rješava problem jer ljudi koji su educirani onda idu ili u eh, snage Talibana ili ih onda isto tako vrbuju veliki šefovi krijumčari drogom i tako dalje ako želimo riješiti probleme e, Afganistana, onda moramo biti vrlo konkretni, imati na umu da se stvari rješavaju prije svega na terenu. Hvala. Puno hvala. Izvijestili su me da ovdje imamo nekoga i iz e SVD-a. Hvala. Ja bih željela zahvaliti odboru za vanjske poslove na nacrtu izvješća i nacrtu preporuka vezano uz sporazum o partnerstvu s Afganistanom. EU je dugoročno predana e, prema ciljevima u odnosima s tom zemljom i mi ćemo se nastaviti oslanjati e, na tu suradnju na putu prema razvoju i miru. Miran i prosperitetan Afganistan važan je za cijelu regiju. Prošle godine smo donijeli strategiju EU-a za Afganistan, a prije tjedan dana su doneseni i zaključci vijeća u kojemu je podcrtana jasna nakana EU-a da se provodi strategija. Sporazum o suradnji je prvi pravno obvezujući dokument s Afganistanom i predstavlja temelj kako bi se podigli odnosi EU-a i Afganistana na višu razinu uz provedbu strategije. Što se tiče provedbe, već smo krenuli sa dijalozima o nekoliko područja EU nadležnosti. Mi se, gospodine predsjedniče, slažemo sa onime što u izvješću stoji i sa gledištima koje su ovdje izrazili zastupnici i zastupnice. Pred nama su mnogobrojni izazovi, no iz e, kuta gledišta SVD-a i EU-a općenito mi ćemo nastaviti ulagati trud u promicanje mira i stabilnosti Afganistana, što će naravno predvoditi sama zemlja Afganistan. Radit ćemo i na sporazumu o miru koji ste danas spomenuli kao ključni faktor za uspjeh mira. Za tjedan dana imamo sljedeću ministarsku konferenciju u Ženevi. Vi ćete tamo biti odnosno EU će tamo biti i proći kroz napredak ostvaren u Afganistanu u pogledu različitih reformi koje su krenule prije dvije godine. To će biti prilika za promicanje mira. Tijekom sastanka u Ženevi povezat ćemo se i sa predstavnicima vlade i sa predstavnicima partnera iz regije kako bismo e, potpomognuli mir. Mi ćemo vas i dalje izvještavati o svojim aktivnostima i nadamo se da će parlament i dalje e, sudjelovati u našim aktivnostima s nama.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 aktivna. Želim vam e, reći sada da ću sva vaša mišljenja proslijediti izvjestitelju i da ćemo surađivati sa suizvjestiteljima. Puno hvala. Time ćemo zatvoriti raspravu o ovom dijelu dnevnog reda, a sada krećemo u razmjenu gledišta sa ministrom vanjskih poslova e, Republike Kirgiz. Ladies and uh, Dame i gospodo, kolege i kolegice, sada točka 28. Razmjena gledišta s ministrom vanjskih poslova Kirgistana, gospodin Ajdar Bekov. Gospodine ministre, veliko nam je zadovoljstvo poželjeti vam dobrodošlicu u ovom odboru. Kirgistan je jedna od najnovih e, demokracija u regiji. Nije savršena. Odnosi između Kirgistana i EU-a se produbljuju. EU priprema cjelovit pregled strategije EU a za Središnju Aziju i već razmatra nove prijedloge za financiranje pomoći programa od 2021. do 2027. godine, što je važno za Kirgistan. EU istovremeno jača svoju suradnju s akterima u regiji kroz novu generaciju sporazuma. To uključuje i vašu zemlju. Ovaj odbor priprema i preporuke za vijeće, komisiju i visoku predstavnicu o elementima koje želimo pratiti u smislu napretka vaše zemlje kako bismo mogli omogućiti ovome domu da ratificira potpisane sporazume. Gospodine ministre, sada vam dajem riječ. Izvijestite nas o stanju u svojoj zemlji. Hvala, gospodine predsjedatelju. Dobar dan uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Želim vas zahvaliti na ovoj mogućnosti da se obratim odboru za vanjske poslove u okviru pregovora koji su u tijeku između Kirgijske republike i Europske unije o novom poboljšanom e, partnerstvu i suradnji i sporazumu u vezi s time. Kirgijska republika polože velike nade u suradnju sa Europskom unijom e, i mi Europsku uniju smatramo našim važnim partnerom. Kirgistan dijeli europske vrijednosti koje su pluralizam, demokracija, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Cijenimo stalnu potporu Europske unije u provođenju demokratskih reformi u našoj zemlji i odlučni smo poboljšati već postignute rezultate. Naša suradnja traje više od 20 godina, a kroz to vrijeme smo uspostavili i mehanizme našeg e, dijaloga. Predstavnici Kirgijske republike u posljednjih pet godina četiri su puta posjetili europske e, institucije, što pokazuje našu spremnost na učinkovitu suradnju sa Europskom unijom. Drago nam je što e, je predsjednik Kirgijske republike posjetio europske institucije 11. i 12. travnja ove godine. Predsjednik je proveo uspješne pregovore sa gospodinom Tajanijem i drugim čelnicima europskih institucija o čitavom nizu pitanja u okviru naše bilateralne suradnje. Posjet visoke predstavnice Europske unije za sigurnosnu politiku i vanjske poslove gospođe Mogherini Kirgijskoj republici e, u studenome 2017. godine pokazao je europsku potporu demokratskim reformama u našoj zemlji. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, Kirgijska republika nastavlja kročiti ovim putem ka vladavini prava i demokraciji, što je i dokazano transparentnim parlamentarnim izborima u listopadu 2015. godine. 11. studenoga 2016. godine održali smo referendum o usvajanju zakona Kirgijske republike o izmjenama i dopunama Ustava Kirgijske republike koji je položio temelj za prijelaz sa predsjedničke parlamentarne eh, republike na parlamentarnu predsjedničku republiku. U listopadu 2017. godine predsjednički izbori u Kirgijskoj republici pokazali su da je moguća i e, mirna tranzicija sa e, izbora jednog predsjednika na drugoga. Također smo e, održali transparentne predsjedničke izbore i izbore su priznali i u zemlji i priznala ih je također međunarodna zajednica. Nedavno smo usvojili i strategiju za nacionalni razvoj Kirgijske republike za razdoblje 2014-2018 kojom se određuju strateške smjernice za dugoročni rast i razvoj Kirgijske republike i ova strategija zacrtava budućnost naše zemlje, temeljna načela i načine postizanja naših ciljeva u svim područjima od političko, društvenog i gospodarskog značaja i također određuje prioritetne ročne korake ka e, suradnji u regiji. U posljednjih 22 godine sporazum o partnersu i suradnji između Kirgijske republike i Europske unije odigraju važnu ulogu u podizanju naše bilateralne suradnje na novu razinu. Usvajanje i e, trgovinskih e, smjernica e, sa e, VTO-om e, uspostavio je također i dijalog od uzajamnog interesa. Također razvili smo odnose u području vanjske sigurnosti i unutarnjih poslova, pravosuđa i kulture. Kirgijska republika doista visoko cijeni europsko zalaganje za provođenje dijaloga i spremnost na suradnju od pokretanja pregovora na e, novom e, nacrtu pojačanog partnerstva i sporazuma o suradnji između Kirgijske republike i Europske unije. Također e, smo zahvalni na naporima koje je uložila europska delegacija, a čiji je cilj bio iznaći uzajamna i prihvatljiva rješenja za obje strane i uspješno dovršenje pregovora. Tijekom posjeta predsjednika Kirgijske republike u Briselu u travnju ove godine dogovoren je i nastavak rada stranaka na razvoju novog sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji. Potreba za razradom novog sporazuma e, pojavila se e, s obzirom na sadašnju situaciju u svijetu, dakle sa kretanjima u vanjskoj politici i gospodarstvu, a također i u svezi sa provedbom glavnih članaka o učinkovitoj suradnji i partnerstvu između Kirgistana i Europske godine. I također e, se pojavila potreba za podizanjem suradnje na novu razinu. Održali smo prvi krug pregovora 19. prosinca 2017. godine u Briselu i e, delegacija Republike i e, Europske unije su do sada završile pet krugova pregovora. I u studenome 2018. godine naše tri pregovaračka tima e, rade naporno i postigla su sljedeće rezultate. Prvo, e, tim se bavi političkim dijalogom i reformama i naša delegacija je e, obavila uspješan rad i uspjela je dogovoriti 90% teksta koje se tiču naših nadležnosti. Istovremeno imamo također i niz odredaba o kojima sada razgovaraju i nadležna tijela Kirgijske republike i o tome imamo značajne stavove. To se odnose odredbe u vezi sa Međunarodnim kaznenim sudom, zatim na konferenciju o privatnom međunarodnom pravu, zatim e, pitanje readmisije i e, na pitanje obvezujućih učinaka odluka vijeća za suradnju. Kada je riječ o Međunarodnom kaznenom sudu, Kirgijska republika je potpisala statut suda 9. prosinca 1998. godine, ali ga nije ratificirala, niti je prihvatila obveze koje proizlaze iz tog dokumenta i u tom smislu obveze iz Rimskog statuta se ne primjenjuju na Kirgijsku republiku. Poteškoće u ratifikaciji su e, vezane za činjenicu da je taj statut međunarodni ugovor u kojem se zabranjuju bilo kakve zadrške, što znači da treba prihvatiti sve normativne odredbe koje donosi taj statut. Određene odredbe tog statuta su u suprotnosti sa eh, odredbama Ustava Kirgijske republike, tako da treba provesti temeljitu analizu i to će poduzeti nadležna tijela Kirgijske republike kako bi se umanjilo ovo proturječje sa našim Ustavom. Kada je riječ o Haškoj konferenciji o privatnom međunarodnom pravu, Kirgijska republika nije eh, članica te konferencije. Kirgijski stručnjaci sada e, rade na e, finalizaciji našeg stajališta o tom pitanju. Zatim pitanje rad misije. Tu provodimo unutarnje konzultacije i to čine nadležna tijela Kirgijske republike. Kada je riječ o trećem tematskom e, pregovaračkom timu, dakle sektorskoj suradnji, stranke su se također sporazumjele oko otprilike 90% teksta koji se odnosi na nadležnost tog tima. Jedna od najvećih, jedno od najvećih spornih pitanja je Pitanje usklađenja nacionalnog zakonodavstva Kritike Republike sa pravnom stečevinom Europske unije. E, Europska unija smatra ovo pitanje od izuzetne važnosti i također se to smatra podlogom za danju suradnju između stranaka. Također imamo i posebne dijelove poglavlja koje se tiče e, zaštite potrošača, informiranja potrošača i e, niz članaka poglavlja iz regionalnog razvoja, prekogranične regionalne e, suradnje i komunikacije su još otvorena za dogovor. Zatim drugi pregovarački tim, odnosno trgovinska pitanja se još bavi e, nekim otvorenim pitanjima i to e, e, zbog toga što se određena tijela Kirgijske republike protive tome. Također nismo još dogovorili sljedeća poglavlja, intelektualno vlasništvo, javna nabava, trgovina dobrima, zaštitne mjere, tehničke prepreke trgovini, rješavanje sporova i mehanizmi u vezi s time, zatim pružanje usluga i ulaganja i za ta pitanja su još potrebne dalje rasprave. Kirgijska republika također odgovorno izvršava sve obveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma. Također dopustite mi da istaknem da imamo određene obveze u vezi sa sudjelovanjem iz, u međunarodnim i regionalnim organizacijama, naročito u Eurazijskoj ekonomskoj uniji. Postoje opasnosti od proturječja između nacrta sporazuma sa Europskom unijom i obvezama koje Kyrgijska republika eh, ima u odnosu na eh, Euroazijsku eh, gospodarsku uniju. I to naročito u vezi sa sljedećim pitanjima. Dakle, dio koji se tiče trgovine i izvoznih carina, zatim trgovina i zaštitne oznake i također e, druga pitanja. Također, e, mi e, smo zainteresirani za daljnju međuparlamentarnu suradnju sa Europskom unijom i pozdravljamo daljnju suradnju sa izaslanstvom Europskog parlamenta za Središnju Aziju i Mongoliju koju, kojom predsjedava gospođa Grgove. A u smislu daljnje suradnje između Kirgijske republike i Europske unije postoje izvrsne mogućnosti za razvoj bilateralnih odnosa i također za razmjenu najboljih praksi i iskustava europskih parlamentaraca. Također, u okviru međuparlamentarne suradnje sa europskim institucijama, Kirgijska republika obraća veliku pozornost na razvoj dijaloga sa Vijećem Europe i parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe. Dobili smo status e, demokracije partnera 2017. godine, što je bio značajan korak u razvoju parlamentarne demokracije u Kirgijskoj republici. Također nas zanima e, i nastaviti iskorištavati prednosti koje nudi taj status, a također i kontakata sa Europskim parlamentom i to u našem institucionalnom i zakonodavnom radu. Kirgijska republika je jedina zemlja u Središnjoj Aziji koja ima parlamentarni sustav e, i koja uspješno prolazi kroz e, demokratsku preobrazbu. Naši napori smatramo da zaslužuju potporu Europskog parlamenta i Europske unije u cijelosti. Također, cijenimo bespovratna sredstva Europske unije i tehničku pomoć koju Europska unija pruža Kirgijskoj republici i u tom smislu vjerujemo i uspješnu provedbu višegodišnjeg indikativnog programa Europske unije za Kirgijsku e, republiku za razdoblje 2014-2020 i indikativnog regionalnog e, programa za isto razdoblje. E, projekt podupire proračun u ključnim sektorima poput vladavine prava, integracije i također igra važnu ulogu za Kirgistan. Ovi, ključni rezultati su ostvareni naročito u području obrazovanja i reformi izbornog sustava. Treba dakle nastaviti i podržavati reforme izbornog sustava, pri tome uzivajući u obzir i nadolazeće parlamentarne izbore koji se pripremaju u Kirgistanu i također i reforme pravosudnog sustava i Agencija za provođenje zakona. Također sa Europskom unijom surađujemo na provedbi dodatnih projekata kojima se želi osigurati pitka voda ruralnim područjima Kirgistana, a to je naročito bitno u svjetlu najave predsjednika Kirgijske republike iz 2017. godine, a da je to, odnosno da je 2017. godina proglašena godina regionalnom godinom regija u Kirgistanu. Također, provedba e, indikativnog programa i novi e, sporazum o partnerstvu i suradnji sa Europskom unijom će nam omogućiti također i daljnju razradu e, višegodišnjeg indikativnog programa za sljedeće razdoblje od 2021. do 2027. i to ćemo učiniti iduće godine. Treba također prepoznati prioritete na temelju rezultata provedbe prethodnog indikativnog programa i u skladu sa e, nacionalnom razvojnom strategijom Kirgijske republike od 2018. do 2040. Također smo uspostavili i vijeće za suradnju između Kirgistana i Europske unije kojim ja predsjedavam i također radimo na promatranju i poboljšanju provedbe europskih programa i projekata koji se provode u Kirgistanu. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, Kirgijska republika pozdravlja razradu nove europske strategije za središnju Aziju koja će se usvojiti iduće godine. Drago nam je što je u proteklim godinama ostvaren stalan i konstruktivan dijalog između zemalja iz naše regije i Europske unije o ključnim područjima ove strategije poput sigurnosti, vladavine prava, obrazovanja, zaštite okoliša i vodnih resursa. Kirgijska republika podržava platformu za regionalnu suradnju između Europske unije i Središnje Azije i osim toga 23. studenog ministri vanjskih poslova e, Središnje Azije i Europske unije će održati sastanak na vrhu kojim će predsjedavati gospođa Megarin i također mi podržavamo politički i sigurnosni dijalog između Europske unije i e, e, zemalja Središnje Azije. Posljednji dijalog je održan 9.7.2018. godine u Ašabadu. Ovom prilikom želim izraziti svoju zahvalnost Europskoj uniji na podršci i potporu u rješavanju problema vađenja urana u Središnjoj Aziji i imali smo e, događaj na visokoj razini u vezi sa e, rodanjem Uranija u e, Središnjoj Aziji koji je održan u Njorku ove godine i to na marginama konferencije UN-a i to uz potporu Europske unije. Osim toga, 8. studenog ove godine Održana je međunarodna konferencija donatora o ovoj temi i to u organizaciji Europske unije e i EBRD-a u Londonu i na toj konferenciji mi smo e, dobili dodatna financijska sredstva za potrebe sanacije okoliša u Središnjoj Aziji i to je račun koji je otvorio EBRD kako bi se pomoglo u problemu sanacija e, rudnika uranija u Središnjoj Aziji. Također, e, trebamo se i usvojiti e, rezoluciju Opće skupštine UN-a o, e, planu sanacije za Središnju Aziju kao prvog koraka u sanaciji rudnika urana u toj regiji. Gospodine Kukan, uvaženi zastupnici, članovi odbora za vanjske poslove, gospodine Dan Preda, Želim vam još jednom zahvaliti na ovoj mogućnosti da se obratim Europskom parlamentu i također pitanje uspješnog dovršenja potresa pregovora sa Europskom unijom moram reći da je e, jedan od ključnih ciljeva naše vanjske politike i uz potporu zastupnika u Europskom parlamentu i također e, nadamo se daljnoj suradnji između Europske unije i Kirgijske republike. Hvala vam lijepa. E, hvala vam na ovako sveobuhvatnom izvješću u kojem ste se dodirnuli svih e, važnih pitanja koja se tiču stanja u vašoj zemlji i njenih e, vanjskih odnosa i uspješne suradnje sa Europskom unijom. Još jednom hvala. A sada dajem riječ samom izvjestitelju Europskog parlamenta za Kirgijsku republiku, gospodinu Kristijanu Danpredi. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Imate li prijevod? U redu je, dakle, gospodine ministre, prije svega vam želim dobrodošlicu u Europski parlament. E, pozdravljam vašu inicijativu da danas dođete u odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta kako bismo mogli razmijeniti mišljenje. Ovaj moment je izuzetno važan i nakon toga ćemo imati razgovor o znači nacrtu izvješća vezano uz preporuke vijeću komisiji i visokoj predstavnici o sveobuhvatnom sporazuma između EU-a i Kirgijske republike. Ja sam e, za to izvješće izvjestitelj, kao što je predsjednik rekao gospodine ministre, kao što znate odnosi između EU-a i država Središnje Azije u ovom trenutku uzimaju novi elan. Vrlo Kratko bih želio reći da kad smo u 2015. E, godini inzistirali znači na novom sporazumu isto tako u srpnju 2018. godine vijeće je usvojilo preporuke e, visokoj predstavnici kako bi e, započela pregovore o sporazumu s E, partnerstvu i razvoju sa, e, sa Uzbekistanom i nakon toga Kirgistanom. Ono što je izuzetno važno da je EU želi obnoviti svoje e, odnose sa zemljama ove regije uzimajući u obzir evoluciju e, geopolitičkog e, pejzaža, no isto tako i vaših potreba. Imaćemo i 2019. godine novu strategiju za središnju Aziju. Mogu reći da sa strane EU u ovom trenutku imamo veliku želju da suradnja i partnerstvo sa zemljama regije se ojača. Isto tako Kirgijska republika, želio bih to podcrtati, je prioritetni partner u ovoj regiji Središnje Azije. A sada nešto o sporazumu koje u ovom, oko kojega u ovom trenutku e, pregovaramo. Ja sam inzistirao da trebamo imati ambiciozni sporazum koji će E, prije svega e, doprinijeti razvoju tržišnog, tržišnog gospodarstva te e, poboljšanju života građana. Taj sporazum treba ojačati pravila tržišnog natjecaja, isto tako pravne sigurnosti kroz jačanje institucija koje trebaju biti transparentne. Ja bih želio također i sporazum koji jača multilateralizam i međunarodnu suradnju kao, na pitanjima kao što su migracije, klimatske promjene, e, organizirani kriminal i terorizam. A isto tako bi želio da postignemo sporazum gdje ćemo imati jaki angažman u smislu e, demokratskih načela i podržavanja vladavine prava. Kirgistan je jedna od e, rijetkih demokracija u nastajanju u e, regiji Središnje Azije, no trebamo e, priznati da sve nije savršeno, financijski, diplomatski, politički i tehnički želimo podržati vašu državu, no ono e, što želimo postići je čvrsti angažman s vaše strane na svim područjima, uključujući poštivanje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava. Mm, drago mi je što sam čuo ovo što ste upravo čuli i podcrtali vaš pravi angažman. Evropska unija će inzistirati na važnosti da u okviru se, e, pregovora se govori o pitanjima povezanim sa neovisnošću pravosuđa Imamo tu probleme transparentnosti e, pravosudnog postupka, a također govorit će se i o slobodi izražavanja. A sada nešto o potrebi jačanja regionalne suradnje. U tom iz, u mom izvješću govorim o tome. Ja čvrsto vjerujem da je izuzetno važno da poduzmemo mjere e, kako bismo smirili napetosti između e, Kirgistana i, i njegovih susjeda i sa političkog i sa gospodarskog aspekta. Uzimajući u obzir sve aktualne izjave, e, izazove e, trgovina e, drogom, sigurnost i tako dalje, ta regionalna suradnja ima cijeli niz prednosti. Zahvaljujem vam na pažnji i želio bih da nam nešto više kažete e, kakva je aktualna situacija sa razvijenjem te regionalne suradnje. Kako e, vidite razvoj situacije u bliskoj budućnosti uzimajući u obzir nedavne E, razvoje događaja što se tiče Republike Uzbekistan. Hvala vam na pažnji. Hvala gospodinu Predisa. Dajem riječ gospodinu Radošu. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, u ime Alde grupe ja naravno mogu samo podržati e, ovaj sporazum budući da se radi o e, sporazumu koji je potpuno u skladu sa strategijom Europske unije prema Središnjoj Aziji Mislim da bi generalno prisutnost Europske unije u tom prostoru trebala biti snažnija i mislim da se ovaj sporazum GSP plus treba na neki način e, što je skorije protegnuti i prema ostalim e, zemljama Središnje Azije. Nadam se da će ovaj sporazum omogućiti veću efikasnost e, i kvalitetniji rad već postojećih tijela unutar sporazuma o partnerstvu i suradnji kao što je dijalog o ljudskim pravima i djelovanje parlamentarnog odbora za suradnju. Posebno bih želio naglasiti potrebu za regionalnom suradnjom i mislim da u pogledu regionalne suradnje nakon e, promjena u Uzbekistanu o kojima je govorio i gospodin Preda otvara se jedan e, bolji prostor za tu regionalnu suradnju Posebno bih želio naglasiti potrebu ostvarivanja prava manjina unutar e, e, Republike Kirgistan budući da u većini tih zemalja žive manjine iz susjednih zemalja i one su zapravo važan elemenat u razvoju regionalne suradnje. E, prisutnost Europske unije na tom prostoru je sama po sebi logična budući da se radi o geostrateški važnom prostoru koji je između Rusije i Kine gdje se događaju krupne geopolitičke promjene. Naravno da te velike zemlje svoje interese e, stavljaju ispred univerzalnih vrijednosti na kojima inzistira Europska unija. Zato je osobito važno da Europska unija bude snažnija prisutna u prostoru cijele Srednje Azije, naravno uključujući i Kirgijsku republiku. Hvala lijepo. Hvala gospodine e, Radoš. Ne vidim da se itko drugi javio za riječ. Možete li gospodine ministre kratko komentirati ono što je rekao gospodin Preda i odgovoriti na pitanje? Hvala. <clears throat> Уважаемый gospodin predsjedatelj, уважаемые члены Европейского парламента, ja хотел бы в первую Gospodine predsjedniče, dragi članovi Europskog parlamenta. Prije svega želim e, izraziti svoju zahvalnost gospodinu Predi na pažnji koju pridaje ovom postupku e, pregovora u okviru sveobuhvatnog sporazuma. Mi isto tako tome pridemo najveću važnost. Za nas je jako važno da imamo uske odnose sa svim institucijama Europske unije. Novi multilateralni sporazum koji e, će biti sklopljen će ojačati naše bilateralne odnose. Pitanja koja se danas postavljaju u okviru osmišljavanja ovog sporazuma je nešto čemu smo pridali veliku pažnju. Mi smo otvoreni za dijalog, isto tako konstruktivno se želimo e, pozabaviti svim pitanjima eu u okviru ovog e, sklapanja ovog sporazuma. U e, okviru konstruktivnog pristupa željeli bismo pronaći E, zajednički prihvatljive solucije za sva pitanja koja su se pojavila u okviru pregovora. Zahvaljujemo još jednom gospodinu Predi na suradnji svim e, e, institucijama Europske unije na konstruktivnom pristupu, a ovo pitanje hrvatskog zastupnika možemo reći da je Kirgijska republika ponosna e, što je multivjersko, e, e, etničko i jezično društvo. Mi zbilja uzimamo u obzir interese svih građana Kirgijske republike. Ima više od 18 predstavnika različitih nacionalnosti koji žive u Kirgijskoj republici i u tom smislu mi poštujemo interese svih tih etničkih skupina. Sve je to predviđeno u okviru Ustava. Posebno što se tiče jezičnog e, aspekta imamo škole na e, različitim jezicima i to odgovara potrebama E, na lokalnoj razini etničkih skupina što se tiče ustava e, Kirgijske republike. Imamo dva službena jezika, nacionalni jezik, to je kirgijski jezik, a međunarodni jezik komunikacije je ruski. Hvala još e, jednom na na ovim pitanjima. Hvala gospodine ministre. Hvala što ste nam dali mogućnost da se susretnemo s vama, da vas e, čujemo. Vi ste se pozabavili zbilja svim pitanjima i nadam se da će naši dobri budući odnos između EU i Kirgijske republike biti na korist obje strane, na e, korist naroda vaše e, države i Europske unije. Ladies and gentlemen, as you have noticed... Dame i gospodo, kao što ste primijetili, sljedeće dvije točke dnevnog reda smo riješili tijekom rasprave o prethodnoj točci. Jedino što mogu sada reći je da ćemo se sljedeći puta ovom temom e, baviti 6. prosinca tijekom glasovanja e, na AFET-u, a onda ćemo u siječnju donijeti rezoluciju. A sada dolazimo do sljedeće točke. To bi bilo javno saslušanje o političkim odnosima EU-a i Rusije. Bez obzira na sve izazove s kojima se suočavamo u pogledu Rusije, mislim da svi prepoznajemo važnost održavanja dijaloga s Rusijom, iako ćemo se čvrsto zalagati za određena načela izvješća Afeta o političkim odnosima EU-a i Rusije, gospođe Kalnijete, će, nadajmo se, ponuditi određene rješenja i preporuke za naše međusobne odnose. Želim pozdraviti dva poznata stručnjaka za postsovjetsku politiku i Rusiju. Marie Mendras, profesorica je koja nam dolazi iz Pariza, a tu je i Bart Ševčik koji radi u e, strateškom centru u fondaciji German Marshall. Povest ćemo riječ o tome kako bi trebala izgledati naša budućnost u pogledu odnosa s Rusijom. Gospođo Mendras, daje vam riječ, a nakon toga ćemo svima dati priliku da vam postave pitanja. Nakon toga ćemo onda čuti sljedećeg stručnjaka. Thank uh, happy to Hvala. Jako mi je drago što sam ponovno ovdje u odboru AFET. Sve što parlament radi meni je vrlo važno jer je to svakako institucija EU-a koja je oduvijek dosljedna u svom viđenju Rusije i u svojim prijedlozima glede politike EU-a prema Rusiji i prema zajedničkim susjedima s Rusijom. Dakle, zemlje između nas nisu samo ruski susjedi, već i naši. 2014. godine svjedočili smo situaciji sa Ukrajinom i postalo je očigledno da kada je riječ o preporukama EU-a ne možemo iz vida gubiti ono što radimo u susjednim zemljama, Moldovi, Eh, Ukrajini i ostalim zemljama istočnog partnerstva. Ovdje ste me pozvali i zamolili da krenemo od pet načela postavljenih 2016. godine. Njih je usuglasilo 26 ministara vanjskih poslova EU-a i e SVD. Odgovorili su na pitanje što činiti u budućnosti. Sada se pitamo što ćemo u sljedeće tri godine. Ja ću pokušati na to pitanje odgovoriti što je moguće kraće. Izlaganje sam pripremila i u pisanom obliku i tamo možete vidjeti više detalja. Ja želim izložiti sljedeću argumentaciju. Izazovi koji stoje pred nama golemi su. No, mnogo su veći za Rusiju, rusko društvo i ukrajinsko društvo. Argumentacija kojom potkrepljujem ranije rečeno je sljedeće. Mi ovdje u EU imamo bolje alate za suočavanje s tim alatima i iznalaženje rješenja od vlasti u Rusiji. To je ono što trebamo objašnjavati svima promicati u javnosti i poručiti svojim vladama. Mi smo sposobni nositi se s izazovima. Krenut ću o pet glavnih načela 2016. godine. Prva tri načela bave se suprotstavljanju Rusiji. Mi Dakle, predlažemo da se provodi sporazum iz Minska i da se zadrže sankcije. Da se bliže povežemo sa bivšim sovjetskim republikama, da budemo otporniji na sve prijetnje koje nam dolaze iz Rusije, da budemo otporni na energetske rizike i sve ostalo. Ta tri načela su funkcionirala dobro u smislu da se svih 28 država članica, bez obzira na neliberalne e, vlade, toga držalo. Nitko među nama nije dovodio tri navedena načela u pitanje. Međutim, ostaje problem da ta načela nisu politika, nisu nacrt za praktično djelovanje i to je problem podsjetit ću vas na načela i to će vam izmamiti osmijeh na lice. Povrežite se s Rusijom po pitanju terorizma i klimatskih promjena i ojačajte podršku koju pružate civilnom društvu. Pa to radimo već desetljećima, još od osamdesetih. I to je ono što ne funkcionira. Načela su u redu, Naša predanost postoji u političkom, a čak i u gospodarskom smislu. Mi podržavamo Ukrajinu u oba smisla. No ono što nam nedostaje je dugoročna strategija. Dugoročna strategija koja bi uzela u obzir i kratkoročne i srednjeročne obveze koje moramo preuzeti i provesti. Nadam se da ćemo se svi povezati i na tome raditi i da će konačno izvješće o odnosima EU-a i Rusije imati više prijedloga nego kritika u tome što smo izostavili učiniti. Trebali bismo osmisliti nove politike i novi instrumentari. Na koji način to učiniti? Ja bih vas najprije podsjetila na ono što smatram velikim promjenama u kontekstu nakon što smo se odlučili za pet načela. Govorimo o razdoblju u protekle dvije, tri godine. Nakon toga ću iznijeti nekoliko propozicija. Dakle, promjena koja je nastupila prije dvije godine. Situacija u Krimu je nazadovala. U Donbasu stvari će biti sve gore i gore. Tamo vlada bezakonje, nasilje, žrtve iz mjeseca u mjesec. Nezakoniti su vladari i nezakoniti su izbori. Meni je jako žao, ali moram reći da nekoliko predstavnika iz nekih od naših zemalja su išli u Donjeck kako bi pod navodnicima promatrali nezakonite izbore. Trebali smo nakon toga reagirati, a bojim se da ipak nismo. Kijev se nalazi u velikim problemima u osmišljavanju politika trenutnih, ali i srednjeročnih za Donbas i regiju sporazum iz Minska tu postoji, ali oni koji se za njega ne zalažu idu okolo i kritiziraju ga. Kažu da ne funkcionira. Funkcionira, sankcije se provode, ali to nije dovoljno. Ja sam posjetila Ukrajinu, neki od vas su u svojstvu zastupnika i zastupnica redovito išli na teren. Mi bismo trebali barem predložiti nove politike kako bi se Kijev povezao sa svojim građanima koji se nalaze na okupiranim područjima. Druga promjena koja je nastupila je rat u Siriji. 2016. godine još uvijek su postojale neke vlade i neki stručnjaci koji su smatrali da bi Rusija mogla tamo odigrati pozitivnu ulogu. ne možda isključiti se svega, ali barem naći neki izlaz. No, ruska vojska je se u stvari uključila u rat. Vodila ga tamo i sada je došlo do blokade. Pravi je izazov što činiti kada se želite osloniti na veliku silu poput Rusije, a to vam ne funkcionira i ne vidite nikakav izlaz. Hoće li EU sada samo zatvoriti oči pred onime što se događa i pokušati rekonstruirati Siriju bez ikakve ideje o tome na koji način će se tom zemljom voditi i što će se dogoditi s izbjeglicama. Treća promjena koja je nastupila su migracije, tokovi, migracija, izbjeglice, broj izbjeglih je sve veći i veći. Mi znamo da pri tome svemu Rusija ne pomaže. Odlučuje se za širenje dezinformacija, hakiranje, e, kampanje blačenja i svakako igra ulogu i u otežavanju situacije u pogledu populističkih e, i u pogledu ksenofobnih stajališta koje širi. Četvrta velika promjena do koje je došlo Elite i vodstvo u Rusiji ponašaju se poput osvojene trđave. Zauzeli su svoje mjesto, ne slušaju narod, usporavaju napredak gospodarstva i čini se da je opresija sve veća, ali i otpor postaje sve veći. To znači da naša tradicionalna politika pružanja potpore civilnom društvu mora biti promijenjena. Moramo razmotriti stanje u Rusiji. To je Rusija sa svojim društvom, ne samo civilnim društvom, ljudima koji su u međunarodnim organizacijama, velikim organizacijama, govore engleski, dolaze u Europski parlament. Ne. Razmišljajmo o Rusi kao o društvu, običnom društvu, poput onog u svim našim zemljama. Na taj način pristupamo Ukrajini kao pravom društvu, a upravo zbog toga što je ostvarila napredak, što se širi vladavina prava, poštivanje ljudskih prava i sl. Glavno pitanje kada želite prijeći na demokratsko vladanje i vladavinu prava je odgovornost. Dakle, ne možemo imati nekoga ko sve preuzima. Samo tako. Trebamo biti spremni i na alternativnu mogućnost vladanja. Zbog toga treba blisko pratiti što se događa u Rusiji, ne samo u Sankt Petersburgu. Mi imamo izvrsne stručnjake, novinare iz Ukrajine, Rusije, Europe koji obavljaju izvrstan posao. Slušajmo ih, čitajmo ih, pratimo ih, oni su ti koji će nam dati ulazne informacije na temelju kojih ćemo moći izraditi preporuke. Sljedeća velika promjena koja je nastupila vezana je uz događanja u susjedstvu Armenija, otpor u Ukrajini, tračak nade u Gruziji i sve ono što se u novije vrijeme događa u regiji istočnog partnerstva se uom. Čini se da polako slabi utjecaj Moskve. Utjecaj sve manji i manji i nije toliko atraktivan novim vladama u zemljama istočnog partnerstva. E sad, često u ovoj fazi čujem kako se jave skeptični. Kažu da, da, pa kada bismo vas slušali i krenuli sa ovim vašim preporukama, Antagonizirat ćemo Rusiju. Antagonizirat ćemo Moskvu. To ne smijemo učiniti. To nam je važan partner. Ja takve kritike važno, e, e, smatram važnima i ozbiljno ih shvaćam. Ja ću i u ponedjeljak otputovati u Mosku i tamo ću razgovarati sa ljudima, ljudima koji su bliski vlastima. Njima na ovakve primjedbe odgovaram na sljedeći način. Od 2014. godine Vlada Putina odašilje vrlo jasnu poruku da s nama ne želi razgovarati o sigurnosnim pitanjima. Ne govorimo o vojnoj sigurnosti, već o sigurnosti civilne populacije. Nismo mogli postići ništa, postigli smo samo to da Putin dođe u Minsk. Drugi dio mog odgovora je, nažalost, kroz dugotrajno promatranje vladajućeg režima u Rusiji zaključujem da što god mi činili, uvijek ih antagoniziramo. Problem nije u nama, problem je u njima. Problem je u političkim elitama u Rusiji, koje su sve zabrinutije, koje se osjećaju sve napadnutije. Ja bih kao zaključak istaknula sljedeće. Moramo biti samokritični u pogledu toga što smo ranije radili, ali isto tako bismo si trebali i čestitati na dobrome. To je dobro za moral. Trebali bi imali, imati više mjesta za raspravu, nastaviti s ovime što radimo, ali isto tako nešto i činiti kroz svoje vlade. Ne znam kako to učiniti, ali sigurna sam da nove ideje i novi pristupi praktičnom angažmanu, angažmanu mogu uspjeti. Ključna institucija u Europi, e, e, Europski sud za ljudska prava, Važno je tijelo za Ruse i Rusiju. Svi znaju za presudu koja je donesena prošlog tjedna. Dakle, samo činjenica da postoji nezavisno sudstvo koje nije s nacionalne razine, već kolektivno, predstavlja nešto što je uzor onima u Rusiji koji se žele potruditi, ostati u svojoj zemlji, raditi na svojoj zemlji i poboljšati svoju zemlju, a da pritom ne završe u zatvoru ili da moraju izbjeći na zapad. Ja sam sigurna da nakon održavanja ove rasprave i moj prijatelj Bart može izložiti dodatne prijedloge. Održat će se i opća rasprava, ali meni je jako žao. Ja ću nakon odgovora i pitanja na moje izlaganje morati otići jer e, idem na predavanje. Hvala vam puno na pažnje. Hvala, gospođo Mandras. Imamo prvo pitanje. With privilege. Hvala. Ova načela koja smo razradili nakon Ruskog rata protiv Ukrajine mislim da su dovoljno dobra. Rekao bih čak da su to zapravo zapadnjačko cijepivo protiv ruskog utjecaja. Moramo se držati tih načela. Međutim, ne slažem se s time da na strani Zapada nema oni koji to propituju. Gospodin Salvini je jedan od tih, a on je na vlasti. Žao mi je, ali moram to reći. Dakle, jedna velika europska država je u rukama gospodina Salvinija. Dakle, ne smijemo biti baš previše optimistični. Dakle, postoje pokušaj da se propita i e, revidira put kojim smo krenuli. Vi ste rekli da e, se smanjuje utjecaj Rusije na susjede. Nemam neke dvojbe u vezi s time. Naime, E, Rusija ima malo što prodati susjedima, ali može vršiti izravan pritisak ili može provoditi nekakve intervencionističke mjere. No, ipak, ne smijemo zatvarati oči pred tim sezanjem Rusije u susjedstvo. Također, e, Rusija ima i domet daleko veći od neposrednog susjedstva i tu govorimo o zapadnoj Europi i Rusija dobro zna primijeniti načelo podijeli pa vladaj. Kao što smo vidjeli prije, Rusiji ne treba ujedinjena Europa. Ne govorimo o europskom e, projektu kao o projektu mira, sigurnosti i e, gospodarskog razvoja. Dakle, oni jednostavno nas žele podijeliti i obraćaju se zapravo o pojedinim državama. Ne smijemo zaboraviti niti projekt Sjevernog toka 2 To je evidentno kršenje načela UN-a i to djeluje. I e, zapravo, e, glavno oružje koje Rusija ima u rukama je cijena nafte i plina. Postoji izravna korelacija između rashoda iz proračuna za vojne e, potrebe i veličine proračuna Ruske federacije. Također, trebamo ulagati više u obnovljive izvore energije kako bismo smanjili svoju ovisnost o e, ruskom e, plinu i nafti. No moje pitanje se odnosi više na ono što su Rusi razvili između 2014. i 2018. A to se pojavljuje na sve opipljiviji način, a riječ je o utjecaju takozvanih lažnih vijesti na nas. Što tu treba poduzeti? Recimo u Moskvi. Mm, vam niko neće reći da je Rusija uključena u to. To će poricati do kraja. Dakle, Nijedan ruski dužnosnik vam neće reći da Rusija šalje laže vijesti po Europi. Oni će to snažno poreći i napustiti će dijalog. No, zapravo to nije tako. Što reći o dezinformacijama i lažnim vijestima? Kako vi gledate na to? Kako vi vidite europsku reakciju i naše postupanje u vezi s time i što daje rezultate? Hvala. Gledam prema Sandri Kalnijete, našoj izvjestiteljici niste se javili za riječ, ali mislim da bi bilo dobro dati vam je. Ja sam pripremila zaključne napomene za kraj rasprave. Mogu reći sljedeće. Tu su brojni kolege koji temeljito poznaju ovu tematiku i doista su izuzetni stručnjaci za ova pitanja. Neki od njih e, su persona non grata u Rusiji, ali drugi imaju još uvijek izravne kontakte sa ljudima u Rusiji. E, pažljivo sam poslušao gospođu Mendras, kao što ću i paživo saslušati i sve ostale koji će uzeti riječ. Nakon toga ću dati zaključne napomene. Hvala, gospodin Jurek ima riječ. Hvala, Goriću Poljski. Dakle, molim vas da stavite slušalice. Hvala. Hvala. Rusija ugrožava naročito svoje susjede. Dakle, ona postaje prijetnjom na regionalnoj razini. Dakle, Rusija, ponovit ću, ugrožava naročito svoje susjede i predstavlja regionalnu prijetnju. Znamo kakva doktrina pravladava u Rusiji prema izjavama predsjednika Putina raspad Sovjetskog carstva bio je najveća tragedija. Dakle, stvorio se taj ruski svijet. I to je taj glavni problem. I često se mi time površno bavimo. S našim gostima iz Gruzije razgovaramo recimo o okupiranim područjima, ali onda više o tome ne razgovaramo. Dakle, najkonkretniji prijedlog bio bi ponovno uspostaviti stratešku ravnotežu. Svaka prijetnja zapadu, bilo kakav oblik agresije, mogao bi manjiti sigurnost Rusije ali mi to do sada nismo učinili, nismo učinili ništa slično. Vidjeli smo ono što se dogodilo u Ukrajini i kao što je rekla profesorica Mendras, stanje na Krimu i na istoku Ukrajine je sve gore. I traže se nepotrebni sukobi. Evo, prisjetimo se rata u Siriji. Tamo su Al-Nusra i druge fundamentalističke organizacije koje su zapravo sjena Izisa. Rusija se ne bi bila uključila u rat da ova tragedija u Siriji ne traje već toliko godina. I mi zapravo koristimo i ruske argumente za naše interne političke sukobe. Dakle, kažemo da se pojavljuje više nacionalizma ili populizma. I ja bih u tom smislu dao prijedlog. Dakle, moramo se suprotstaviti ruskom utjecaju u Europi. Trebamo se usredotočiti na sigurnost. Ne smijemo ratovati samo na riječima, nego moramo doista bojačati sigurnost, naročito sigurnost e, baltičkih zemalja i moramo e, preuzeti doista konkretne obveze u vezi sa onima što se događa u Ukrajini ili u Gruziji. Nije dovoljno reći da je riječ o autoritarnom režimu. Belgijski premijer često govorio o makijavelističkom djelovanju i o izgradnji mira. Trebamo se na e, obranu naših zemalja, a ne tražiti unutarnje neprijatelje. Dakle, pozabavimo se zajedničkom sigurnošću u prvom redu. Hvala. Molim e, vas da podite e, računa o tome da se gospođi medras žuri. Ona mora se vratiti u Pariz kako bi održala predavanje svojim studentima, tako da pri postavljanju pitanja molim vas nemojte davati predugačke izjave. Moramo joj također i ostaviti dovoljno vremena kako bi odgovorila na sva pitanja, jer će nakon toga mora otići, ali gospodin Šefčik će ostati s nama i tako da ćemo i iskoristiti njegovu prisutnost za danju raspravu. Hvala, gospodin Hadži Georgiju, izvolite. Dobar dan svima. Hvala vam, gospođo Mendras, na vašem izlaganju. Imam pitanje koje će se možda činiti vjerske, pitanje, e, vjerske prirode na e, prvi pogled, ali ono to nije. Riječ je o sporu između patrijarha u Istanbulu i patrijarha u Rusiji u vezi sa nadbiskupijom u Ukrajini. Možda ste upoznati s tim pitanjem, jer kao što znate, Rusija se pokušava ponovno povezati sa nekim crkvama na Bliskom istoku, u Siriji, u Gruziji i tako dalje. Dakle, htio bih nešto čuti o tome od vas. Hvala, Andrej Kovačev ima riječ. Hvala, Eduarde. Neću duljiti. 2016. godine donijeli smo rezoluciju o strateškoj komunikaciji Europske unije o trećim zemljama, naročito Rusiji, a jučer smo na ovom odboru o tome razgovarali nakon dvije godine i sagledali smo situaciju i što još možemo učiniti i drago mi je što e, većina političkih e, stranaka to podržava jer smo svi svjesni da ono što se događa predstavlja prijetnju svima nama u Europskoj uniji. Dakle, imam pitanje kao i gospodina Oštrevićius, dakle što možemo više učiniti kako bismo se suprotstavili ovoj propagandi koju širi Rusija i drugo, kako možemo podržati civilno društvo u Rusiji i to na najučinkovitiji način. Ruska propaganda mnogo od nas oslikava kao rusofobe. No, rusofobi ne postoje. Naravno, mi volimo rusku kulturu Dostojevskog, Čajkovskog, Rostropovića i tako dalje ali to nema nikakve veze sa sadašnjom političkom elitom u Rusiji. A ta sadašnja gospodarska i politička elita u Rusiji je pod utjecajem e, zapadnjačkog načina života i njihove obitelji su ovdje, ali istovremeno oni šire takvu propagandu i podržavaju nacionalističke i populističke e, pokrete u Europskoj uniji. Dakle, dva pitanja. Strateška komunikacija i kako podržati civilno društvo i demokraciju u Rusiji, koju inače volimo. Hvala i na kraju gospođa Jakon Sari. Hvala. Hvala lijepa. bit ću kratka za kraj. Profesorice Mendras, vi ste spomenuli da bismo mi u Europskoj uniji trebali također biti samokritični i trebali bismo vidjeti možda koje smo mi pogreške učinili zbog kojih dolazi do tih napetosti između Rusije i Europske unije. Sada se nalazimo u situaciji u kojoj smo svi gubitnici. Dakle, molim vas da razradite tu svoju opasku, odnosno koji su glavni razlozi za našu samokritiku. Hvala. Profesorice, izvolite, imate riječ. Hvala, e, ja ću nastaviti biti što kraća jer znam da trebate čuti još jednog govornika, ali nadam se da će mi bar pomoći dati odgovor na nekoliko pitanja koja su postavljena. Gospodine Ostrevićius, hvala vam. Jer vi ste iznijeli drugi dio mojeg izlaganja za koje ja nisam imala vremena. Da, vi ste u pravu u svemu što ste rekli. Iako možda može doći do manjeg neslaganja, među nama o vezi sa korelacijama. Da, raspolažemo svim činjenicama i prisutni su svi simptomi koje ste opisali, no pitanje je kako ćemo protumačiti, analizirati tu korelaciju između, recimo, potpore Europske unije Ukrajine, e, Ukrajini i gospodina Salvinija u Italiji ili korelaciju između imigracije i podacima o migracijskim tokovima i s druge strane pobjede Salvinija i pokreta pet zvijezdica u Italiji. Ali istovremeno imamo također i nastanak potpuno drugačije vlade u Španjolskoj. Za vas zastupnike to su ključna pitanja. Kako spojiti ambiciozne europske politike s razumnim, dosljednim politikama na, na, na europskom planu. Jer jasno je da na izborima treba pobijediti velika većina proeuropskih stranaka. To je ono što je svima nama danas na umu. Dakle, trebamo poboljšati komunikaciju Europske unije, naročito u svim glavnim gradovima. I trebamo ljudima reći da svijet nije obolio od nove zarazne bolesti koja se posuda širi, nova kuga koja se širi zahvaljujući i Trumpu, Salviniju i ispričavam se i poljskim prijateljima ovdje, zahvaljujući vladi u Poljskoj ili u Mađarskoj. Mislim da to ne trebamo gledati na taj način. Slični simptomi se pojavljuju u nizu zemalja, a oni su vrlo često povezani sa njihovim domaćim problemima o društvu ili o gospodarstvu, bilo da je riječ o Grčkoj, o Poljskoj ili kojoj drugoj zemlji. Također se ne slažem sa vašim podtekstom, odnosno da Rusija i da su vlada i vojska jake i da će uvijek biti jake i da se žele baciti na osvajanja. Ne, ne vidim ni jednu činjenicu koja bi to potkrijepila. Ja ih ne promatram kao osvajače. Oni u Donbasu nisu osvajači, oni su tamo zaglavili. Niti su osvajači u Siriji. Dakle, tu moramo malo više razmišljati. Naravno, ja ne tražim činjenice u Moskvi, tamo ih neću naći. U Moskvi tražim obavještajne informacije od mojih izuzetno pametnih kolega i prijatelja. Njima se obraćam. I također ću tamo otići i održati predavanje o Europi i europskim politikama jer mi, oni kažu da čak i mi, odnosno oni ruski intelektualci slušaju engleske medije i podcjenjuju Europu jer im svakoga dana ruski službeni mediji to ponavljaju, a također to čine i, rus, e, i europski mediji. Dakle, i oni govore da je Europa slaba i da nema budućnosti. Dakle, trebamo poboljšati kvalitetu naših informacija, moramo se boriti ujedno i protiv dezinformacija. Mislim da se tome polako približavamo sve europske strategije mislim da djeluju, treba nam više takvih, ali isto tako trebamo i osmisliti vlastiti diskurs i prodavati pod navodnicima dobre vijesti jer u Europi ima mnogo dobrih vijesti. Ako usporedimo Europu sa bilo kojom drugom regijom u svijetu, možemo e, se proglasiti sretnima što tu živimo. Pitanje o Poljskoj ću radije prepustiti Bartu. samo želim reći da mi je bilo izuzetno drago podijeliti s vama to zadovoljstvo na stotinu godina poljske neovisnosti. Ali kao što znate, e, sve zemlje koje su ponovno stekle neovisnost u Europi bilo prije stotinu godina ili prije samo 30 godina, dobro znaju da ako se prepuste nacionalizmu i ako misle da je suverenost samo u rukama nacije i koje nisu spremne dijeliti suverenost ili obranu, pa mislim da život u tim društvima neće biti tako vedar. I to me dovodi do jedne druge napomene na mm, pitanje u kojem je rečeno da se trebamo e, usredotočiti na istinsku sigurnost. Ali što je istinska sigurnost? To je sigurnost pojedinaca i postojanje pravih institucija koje mogu zaštititi pojedinca. Ja bih rekla da je prava sigurnost, istinska sigurnost, sigurnost e, zemalja članica Europske unije, europskog stanovništva i europskih institucija i resursa. No kako bi se takva sigurnost ostvarila, također e, trebate brinuti i za pravu sigurnost svojih susjeda, jer e, dan danas e, granice više nisu one tradicionalne granice. Dakle, ako ne zaštitimo Ukrajince, Gruzice, Tunižane, onda nećemo moći zaštititi niti građane u europskim zemljama. Dakle, trebamo osmisliti nove načine kako to objasniti našoj javnosti i našim vladama. Jer je zapravo ta istinska sigurnost nešto što podrazumijeva složenije gledanje na cjelokupno pitanje sigurnosti. Pitanje o patrijaršiji ću prepustiti Bartu. I osvrnut ću se samo na ovo posljednje pitanje, a riječ je o općenitom pitanju o tome kako podržati civilno društvo. Ja ću samo ponoviti da treba podržati ne samo civilno društvo, nego institucije i demokratske institucije, društvo u cijelosti u cilju donošenja boljih politika. Mm, ima mnogo načina na koje to možemo ostvariti i sigurna sam eh, da gospođo zastupnice, će to biti uključeno i u vaše izvješće i ja ću vam rado pomoći u tome. Da, i mene često napadaju kao rusofoba, ali odlazim u Rusiju već 40 godina zato što je volim. No, imam također i neke zadrške u vezi sa e, vladajućim elitom u Rusiji. No, to je nešto potpuno drugačije. E, zatim, kada je riječ e, o ovom posljednjem komentaru o situaciji u kojoj smo svi gubitnici, ja ne gledam na stvari tako. Zapravo, se 2014. godine Moskva vrlo iznenadila našim e, djelovanjem i postupcima i solidarnošću da mm, oni su mislili da će izaći kao dobitnici iz toga, ali ne, mi ne smijemo se prepustiti očajavanju. Dakle, nismo sada u situaciji u kojoj smo svi gubitnici. Nismo čuli komentar iz slušateljstva. No, dakle, prepustit ću Bartu da vas e, uvjeri u to da ako postoji uopće opasnost od e, takve gubitničke situacije, onda zapravo su naše argumentacije time još i važnije. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svim zastupnicima. Profesor, thank you very Gospođo profesor, hvala vam u istinu što ste bili danas s nama, razmijenili mišljenja, po, rekli nam vaše ideje, stajališta, to je bilo izuzetno plodonosno i zanimljivo. A sada koristimo e, prisutnost gospodina Ševčika E, jer imamo puno tema koje nismo pokrili u tom smislu. Imate dovoljno vremena da nam pošaljete i neke važne poruke. No, molim vas da ostavite isto tako i e, mjesta za pitanja e, kolega. Gospodine predsjedniče, dame i gospoda zastupnici, velika mi je čast što mogu danas biti ovdje kao e, znači savjetnik u okviru Europskog političkog strateškog centra Europske komisije ja moram reći da ovdje predstavljam prije svega svoja mišljenja ali ne i komisije ja sam također i profesor u u Parizu ja bi se želio usredotočiti na sre, e, izazove na srednji rok koje Rusija predstavlja isto tako strategija EU-a, onda bi to upisao odnose EU-a i Rusije u širi kontekst. Što se tiče e, karakteristike poretka danas u svijetu je natjecanje. Imamo s jedne strane autoritarne e, namjere, s druge strane demokracije, imamo s jedne strane geopolitički e, kontekst Nakon 1991. godine imamo znači Rusija, Kina, SAD koji e, su znači uključeni na drugačiji način u sadašnji poretak. A e, Rasija je tada se vidjela kao demokracija, isto tako potencijalni kandidat za članstvo u NATO-u. Imali smo neke izuzeća, imali smo e, ruska invazija e, u Gruziji 2008. godine ili isto tako situacija u Kosovu. No ono što smo imali ovdje je, znači, s jedne strane suradnja, imali smo isto tako pristup Rusije e, Vijeću Europe, pre, proširenje G7 u G8, e, sudjelovanje Rusije u VTO, isto tako e, te također sudjelovanje u onome što se događa u Afganistanu te također sudjelovanje u djelovanjima u Libije. 2014. godina je bila prekretnica Možemo reći da što se tiče aneksije Krima od strane Rusije je znači promijenilo situaciju. Imali smo znači signifikantnu intervenciju Rusije sa svojim snagama eh, u Siriji 2015. godine na podršku režimu eh, Bašira El Asada. Imali smo isto tako e, i 2016. i 17. su uključivanje zapravo interferencija sa izborima u Europi i u SAD u Rusije. A ono što je izazov za EU od strane Rusije je da e, ono što se dogodilo sa trovanjem bivšeg e, ruskog špijuna u e, e, Velikoj Britaniji je zapravo samo odraz onoga što, se, što će se događati, ono što se želi je podkopati sigurnost i liberalni poredak u EU. Možemo reći da tijekom 25 godina Rusija ipak ima materijalnu moć i to će se i nastaviti. A ono što se događa je da Znači, zapravo BDP u glavi stanovnika je samo malo veći danas nego krajem hladnog rata. A kad govorimo o gospodarskoj političkoj uniji, tamo nemamo napredovanja. Što se tiče materijalnih resursa, Rusija nije više velika sila, nego prije svega regionalno sira sa lokalnim utjecajem. No, Rasija i dalje se postupa, postupa kao velika sila i nalazi neke podrške ona e, e, ulaže u svoju vojsku, imamo 10% povećanja e, sredstava za vojsku od 2010. do 2016. godine. I to se uspoređuje, znači njezino ulaganje sa postocima u SAD-u ili EU. A što se tiče potrošnje na vojsku, to nije održivo i u svakom slučaju će se Rusija morati vraćati na prosječne proračunske linije, onako kako je to svugdje u svijetu. A kad govorimo o utjecaju sankcija, unatrag četiri godine, imali smo znači sankcije Japan, Kina, SAD i EU i imali smo u tom smislu e, godišnje e, utjecaj i smanjenje za 1,5% BDP-a e, Rusije. Izgleda da tu imamo uspjeh što se tiče posebno e, troškova e, Rusije i ulaganja Rusije u svoj vojni sektor. Ono što e, će se dogoditi, zapravo se dogodilo da je Rusija morala 20% smanjiti svoje ulaganja i isto tako rashode u vojni sektor za 20% a nismo uspjeli ni u kojem slučaju postigli da se e, Rusija uključi u rješavanje e, konflikta u Ukrajini to kroz e, pregovore i sporazum iz Minska. Imamo Znači, isto tako između 2000 i 2014. godine imamo znači povećanje za 11% ulaganja u vojni sektor i 14% od 2015. godine. A što se tiče uh, uh, samog Krima, tu je su dovedeni u principi svi demokratski, uh, dovedeno u pitanje bilo kakvo demokratsko rješenje u tom procesu. Ukrajina ipak nije postigla svoje ciljeve mogu reći da je Ukrajina pokazala svoju snagu, a civilno društvo je unatrag četiri godine pokazalo zbilja pravu otpornost. A što se tiče demokratske e, Ukrajine, imamo isto tako dovođenje u pitanja djelovanja Rusije Rusija e, je također intervenirala 2015. u Siriji, to je bio uspjeh prema njezinim osnovnim e, vlastitim standardima, pokazala se kao velika e, sila, isto tako su stabilizirali svoju, svog partnera i saveznika Bašara el, Asida, el Asada. No, s druge strane, u budućnosti će Rusija morati djelovati kao ona koja pokušava dovesti u pitanje liberalni poredak e, u EU. Imali smo također i angažman e, regiji, a 2015. godine u e, prosincu smo imali isto tako pozivanje na prijetnju nacionalnom sigurnosnom ruskom poretku Govori se isto tako o ekspaziji ideologije. Da, e, ruski e, čelnici govore o tome da prije svega se želi na dugi rok e, dovesti u pitanje postojanje NATO-a. No, što se tiče E, zbilja lošeg gospodarskog e, e, stanja u Rusiji, isto tako malog gospodarskog rasta, sve to dovodi u pitanje načina na koji može u budućnosti djelovati Rusija. Multilateralni instrumenti dalje omogućuju Rusiji da igra tu ulogu svojevrsnog stabilizatora, no ni u kojem slučaju ne može djelovati dalje u svojim namjerama da preokrene taj svjetski liberalni poredak. Libija, Jemen, Afganistan i tako dalje. E, to su bili načini da se destabiliziraju EU, e, no ono što se dogodilo u izborima 2018. godine pokazuje da će Rusija na srednji rok nastaviti sa istim svojim djelovanjem i da to iziskuje i reakciju od strane EU-a. The strength of Europe's što se tiče snage odgovora EU-a, posebno što se tiče jedinstvenosti, je nešto što je jako važno. EU, e, je govorila o znači partnerstvu EU i e, Rusije, ali to je s jedne strane mješavina snage i angažmana i E, to se može sažeti e, time sa ruske strane da konfrontiramo se tamo gdje e, možemo i surađujemo tamo gdje trebamo. E, kao šesti, e, šesto načelo isto tako imamo i suradnju sa e, drugim partnerima u okviru G8, Japan, Kina, SAD i tako dalje. No kad govorimo o uspješnosti strategije Rusije, ona nije mogla dovesti u pitanje niti podkopati tu suradnju u okviru Atlantskog pakta u EU ono što e, ipak moramo i dalje koordinirati djelovanje na tom području kako bi se tome u budućnosti usprostavili. Možemo reći da ćemo u budućnosti imati usredotočenje na ključne interese, borba protiv klimatskih promjena, isto tako neke druge ključne interese, a Rusija će u budućnosti i dalje htjeti imati taj prestiž velike sile, no ono što je u njezinom interesu je da promjeni takvo ofenzivno ponašanje. I to će je e, e, no, isto tako kad govorimo o dugoročnom, dugoročnim ciljevima moramo uzeti u obzir ulogu e, Rusije jer nema e, sigurnosti e, i sigurnosnog rješenja u budućnosti bez Rusije. kao velika armanda, armada EU i SAD, oni se zbilja moraju usredotočiti na svoj cilj, bez obzira koliko dugo će se to biti potrebno i koliko je teško ostvariti taj cilj. Hvala. Puno hvala. A sada primjedbe i pitanja. Izvolite. Sandra, don't wait and give us your Sandra, bez odgode. Zaključne napomene, izvolite. Hvala, Eduard. Znam da su svi kolege vrlo iskusni i dobro razumiju rusku politiku, izvana ili iznutra. To je i glavni temelj ovog izvješća. Ja jesam svjesna da je zaista veliki izazov bio sastaviti izvješće o e, odnosima EU i Rusije i to u trenutku kada su naši odnosi napeti, kada smo u sukobu i kada se čak koristi pojam rat, a ja ne želim olako koristiti takve riječi ne bi to trebali činiti niti političari odgovorni za obje strane. Želim samo reći da je ozbiljan slučaj kada u medijima piše da ministar obrane zemlje članice NATO-a tvrdi da smo u kiber ratu s Rusijom. Naslovi nakon intervjua sa nizozemskim ministrom obrane također su bili prilično pretjerani. Točno bilježe tendencije u našim odnosima sa Rusijom. Sukob, e, prepirka, natjecanje i slično. Kada je ministar obrane govorio o ovim slučajevima, finski je ministar govorio o GPS sustavima i manevrima. Nemojmo biti naivni. Rusija želi utjecati na političke i društvene procese u Europi. Sada smo u sukobu u kojemu se vojnim i nevojnim alatima na integrirani način pokušava ostvariti političke ciljeve. To je glavna opasnost s kojom se suočavamo. Rusija je trenutno defanzivna, ali koristi alate drugih autoritarnih država. Kao što je cijenjeni stručnjak upravo rekao, radi se o sukobu demokracije i autoritarnog pristupa. Tome ponovno e, svjedočimo u Rusiji, ali i u Kini i u Iranu. Treba nam predanost civilnog društva i otvorenost društva na različite načine. Moramo jačati svoju otpornost, ali i razmisliti o tome da budemo proaktivni kako bismo spriječili daljnje intervencije i agresiju. Jedan od ključnih problema s kojima se suočavamo je taj da nema zajedničkog stajališta ili tumačenja te nove vrste sukoba u koji smo uključeni. Kiberprostor je nešto što se ne vodi međunarodnim sporazumima ili pravilima. Nemamo pravila ponašanja na međunarodnoj razini. Postoji sukobi između Rusije i EU-a i čak se kao što smo vidjeli u Salesburiju, šalje e, ljude na teritorije EU-a da počinjaju ubojstva. Dakle, ovdje se ne radi o vojnom sukobu. Ovdje se radi o ratu koji vode obavještajne službe i predsjedničke administracije. U tom kontekstu postoje različiti hakeri i različiti oligarsi koji su politički umreženi, različiti e, prevaranti, koji koriste različite taktike koje su čak uspješnije od tenkova i oružja. Sve je to nešto što Rusija ima u svom instrumentariju za borbu. Dakle, radi se o alatima s kojima će se sukobljavati sa Europom još neko vrijeme. I Profesorica Mendras i gospodin Ševčik su to naglasili. Istovremeno imamo i obilježja pravog rata e, u recima koje ispisuju analitičari poput Arganova koji vjeruje da novi globalni rat koji će okončati čovječanstvo kao tako e, svaki dan izgleda sve izglednije jednako tako smatra da je EU taj partner na kojega se treba osloniti kako bi se taj rad spriječio i kako bi se šilio glas razuma. Velika zamisao o vojsci EU-a primljena je na drugačiji način u SAD-u i u Rusiji. U Moskvi mnogi europsku vojsku smatraju nečime što će oslabiti NATO. i to je u Rusiji nešto što se pozdravlja. A sada nešto o pet glavnih načela politike EU-a prema Rusiji. To je nešto što smo usvojili 2016. godine. Tu je i selektivni angažman. Moramo krenuti u angažman s Rusijom kada se radi o područjima od interesa i za EU i za Rusiju. Ja još uvijek okljevam kada treba reći cooperation, suradnja ili dialog. To je nešto što zahtjeva dvije strane koje su zainteresirane za suradnju ili dijalog. Precizni izraz bi bile komunikacija i konzultacije sa Rusijom. Još neko vrijeme selektivan angažman odnosit će se na upravljanje trenutnim stanjem stvari i nedozvoljavanjem da se stvari dodatno pogoršaju. Cijeli niz ideja su predmetom rasprava ja ću sada neke od tih ideja ovdje izložiti. Mreža stručnjaka za vanjsku politiku iz EU-a i Rusije e, su osmislili ove ideje nakon e, posjeta izaslanstva. Najprije treba e, osigurati kontakt E, liniju kako bi se e, olakšala situacija sa ratom u Donbasu treba osigurati dijalog na visokoj razini između EU-a, e, ekonomske unije a isto tako treba se povezati i sa zemljama s kojima imamo sporazume o slobodnoj trgovini, te ojačati odnose sa Kinom i Središnjom Azijom, te se baviti pitanjem na koji način ojačati inicijativu za rast te napraviti jedan sveopuhvatni plan aktivnosti vezano uz iranski nuklearni program. I to je nešto gdje EU i Rusija imaju zajedničke interese. A sada nekoliko riječi o Siriji. To će ostati kamen spoticanja u odnosima između dvije strane. No, mi ćemo nastaviti tražiti mogućnosti da zajednički promičemo mir. Postoje tu i klimatske promjene, zaštita okoliša, Arktik ekonomski angažman u područjima u kojima nema sankcija, recimo na području MSP-a i uklanjanje prepreka gospodarskoj i tržišnoj suradnji. Na tome treba raditi, a isto tako i na društvenim integracijama u smislu povezivanja na razini pojedinaca i na razini regija. Marie Mendres je govorila o dijalogu i o spornim pitanjima trebalo bi ponovno uspostaviti kanale za dijalog kako bi se ojačalo povjerenje u budućnost. Ja želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama koje su s nama podijelile svoju viziju problema. Nadam se da ćemo svi zajedno moći izraditi jedno kvalitetno izvješće koje će biti slika stanja, ali isto tako i odgovor na naša nadanja da ćemo iznaći načina kako dalje napredovati. Hvala. Hvala Sandra. Želi li netko nešto sada reći? Ja bih samo nekoliko riječi rekao. Rezolucija parlamenta 2015. godine je u stvari prilično dobra i zaista je izdržala test vremena u proteklih nekoliko godina. Ja ne bih mijenjao glavne odrednice strategije koja također odoljeva vremenu. Mi smo 2014. 15. razgovarali o ovoj temi i svi smo se nadali da će u nekoliko godina stvari ipak biti bolje. Ipak pokazalo se da se borimo i da se radi o problemu koji će ustrajati kroz još neko vrijeme. Nova rezolucija trebala bi biti odraz toga. Druga stvar koju želim reći je da je danas više no ikad važno razmišljati o transatlantskoj suradnji i G7. To bi trebao biti afirmativni aspekt svake strategije i svega što će pojedinačne zemlje činiti. Nitko pojedinačno neće moći postići sve, ali kolektivno da. Napredak je moguć. Pravi test za Europu i za transatlantske odnosi, odnose e, će biti Ukrajina. Rusija i Ukrajina nisu odvojene teme. To je međusobno povezana problematika, tako da kada se razmišlja o politikama e, prema e, ekonomskoj potpori Ukrajini, e, potpori vladavini prava, potpori institucijama i demokratskim vlastima, to treba smatrati sastavnim dijelom strategije i prema Rusiji. Hvala svima na pažnji i veselim se pročitati konačno izvješće i rezoluciju. Hvala svima, hvala vama što ste nam došli i sudjelovali u raspravi. Time zaključujemo javno saslušanje o odnosima EU-a i Rusije. Imamo još dve točke dnevnog reda. Sljedeće sjednice biti će 26. studenog i 6. prosinca i na posljedku razno. Ima li točke razno? Nema. Dakle, svima ugodan vikend. Uživajte u sunčanom vremenu i vidimo se.